Um, Poštovani kolege, dobro jutro. Htio bih odmah pozdraviti ministra financija Estonije Tomasa Töneste koji je prihvatio naš poziv da nam dođe predstaviti postignuća estonskog predsjedništva u našem području rada. Ona su izuzetno relevantna za nas. Samo jedna napomena prije toga, molim vas, budite svjesni da nije prihvatljivo da sastanak započinje sa 20 minuta zakašnjenja. Imamo stalan problem započinjanja na vrijeme. Imamo tu ljude koji čekaju 20 minuta na početak sastanka, a uključujući i našeg gosta. Dakle, molim predsjedniče, molim tajništvo da se to ne ponovi. Naravno, imate pravo. Ja sam e, imao problem e, jutros e, i stoga kasnim 15 minuta, ali prema zapisnicima možete vidjeti da to nije uobičajeno. Hvala vam lijepa na vašim riječima. Ono što sam htio reći jest da je Estonsko predsjedništvo dalo značajan doprinos uspješnim pregovorima u nizu zakonodavnih predmeta prošlog semestra, tako da bih htio srdačno zahvaliti ministru, veleposlaniku i svim njihovim suradnicima koji su učinkovito radili i pridonijeli u napređenju našeg rada na nizu područja. Želim istaknuti naročito tri važna predmeta koja su bila vrlo složena, a koja smo uspjeli obraditi na vrlo zadovoljavajući način i po pitanju sadržaja i po pitanju rokova. Neki od njih su bili vrlo složeni jer je bilo poteškoća na vijeću, kao što svi dobro znamo, no na kraju uspjeli smo poštovati sve rokove i ostvariti dobar uspjeh. I FRS 9 i ubrzanje rada na subornaciji dakle imali smo ubrzani postupak, što je lako reći, ali ne lako ostvariti, ali ipak uspjeli smo to postići. I naročito mi je drago što je estonsko predsjedništvo predvodilo i zaključenjem rada na direktivi o suzbijanju pranja novca. to je, kao što znate, predmet na kojem smo radili mjesecima i mnoga predsjedništva su značajno doprinjela radu na tom predmetu, no nismo uspjeli bili završiti raditi na tome i čak se dovelo u pitanje i sam dobršetak rada. No, ipak uspjeli smo i to na vrlo dobar način i zahvaljujući tome Europa ima najnapredniji sustav borbe protiv pranja novca u svijetu, tako da želimo odati priznanje doprinosu estonskog predsjedništva, naravno ministar će nam reći nešto o tome, ne samo o tome, nego će se osvrnuti i na šire područje djelovanja i na postignuća koja su učinila estonsko predsjedništvo uspješnim. Evo, izvolite ministre, imate riječ. Hvala Roberto. Dopustite mi da govorim na engleskom jeziku. A kasnije ću se možda prebaciti na estonski. Herra president, austatud parlamendiliikmed mul on hea meel Hvala. Doista mi je veliko zadovoljstvo što sam ovdje na odboru Ekono Europskog parlamenta. Danas ću kratko prikazati napredak koji je ostvaren na glavnim predmetima koji su bili na dnevnom redu ECOFIN tijekom predsjedavanja Estonije vijećem ću na početku kratak pregled gospodarske situacije. U posljednjih šest mjeseci europsko gospodarstvo bilježi stalan rast. Naša nedavna jesenska prognoza potvrdila je da će 2017. godine gospodarski rast e, u Europskoj uniji i europodručju nadići očekivanja i da će se pozitivna kretanja nastaviti 2018. i 2019. godine iako nešto sporijim ritmom. Također, nas ohrabruje što možemo reći da su stvorena nova radna mjesta – i od 2009. godine bilježimo sada najnižu stopu nezaposlenosti u Europskoj uniji. Gospodarski rast je također pridonio smanjenju javnog deficita. Sadašnja povoljna gospodarska situacija nam nudi izvrsnu priliku za nastavak rada na strukturnom poboljšanju naših gospodarstava i na našem okviru za upravljanje gospodarstvom i to me dovodi do europskog semestra, odnosno godišnjeg procesa Europske unije za usklađivanje politika. Tijekom estonskog predsjedavanja u listopadu vijeće je dalo svoju ocjenu europskog semestra 2017. godine, a cilj semestra bilo je prepoznati sečene pouke i istražiti načine za poboljšanje provedbe preporuka po zemljama. Tijekom godina procesi europskog semestra postali su učinkovitiji i teku glađe. Jedan od primjera toga jest bolje razumijevanje izazova s kojima se suočavaju zemlje članice. Ono što je još, još važnije jest da su međutim e, rezultati provedbe preporuka još uvijek e, ispod očekivanja, tako da postoji jasan prostor za poboljšanje, a naročito za stjecanje osjećaja vlasništva reforme među zemljama članicama. Nadam se da će svi dionici cijeniti preporučene reforme koje su u nacionalnom interesu zemalja članica i nadam se da će dionici unijeti sve potrebne napore u preuzimanje tih reformi. Nadam se da će izučene pouke također biti korisne za nastavak napretka. Trebamo i dalje učiti i dalje poboljšavati svoje postupke i procese. Započeo je sada Europski semestar 2017. godine kao što je uobičajeno sa godišnjim pregledom rasta komisije i također e, sa razmatranjem izvješća mehanizma za uzbudnjivanje i također sa preporukama vijeća za gospodarsku politiku europodručja. Također smo dovršili rad na preporukama za europodručje i te su preporuke usvojene jučer koje, e, na vijeću ECOFIN, dakle jučer 23. siječnja, a sada su spremne za potvrdu na Europskom vijeću u ožujku. Ovogodišnje preporuke pozivaju na provođenje reformi i politika koje će podržati održivi rast. Stavlja se naglasak na uravnotežene i visoko kvalitetne javne financije koje će podržati ulaganja i ojačati gospodarsku otpornost. Također, zemlje europodručja pozvane su na osvajanje neutralnog fiskalnog stajališta. Potrebna je diferencijacija fiskalnih napora u zemljama europodručja, uzimajući u obzir i fiskalni prostor, a također i preljevanja u druge zemlje. Također e, treba uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između održivosti javnih financija i podržavanja gospodarskog rasta. Osim toga, povoljne gospodarske okolnosti trebaju se iskoristiti za e, jačanje e, fiskalnih mjera zaštite, a također i za jačanje potencijala rasta naših gospodarstava. Također, želimo preporučiti da se ostvari napredak po pitanju dovršenja bankovne unije i gospodarske monetarne unije i pri tome treba uzeti u obzir nedavne prijedloge komisije, a također treba osigurati transparentnost e, i u zemljama članicama koje nisu dijelom europodručja. Investicije su ključne, ključno područje europskih politika i treba ih ojačati. Nakon e, dugog razdoblja zastoja ulaganja u Europsku uniju se sada ponovno povećavaju zahvaljujući povoljnim financijskim okolnostima i e, pozitivnim gospodarskim izgledima, iako je još uvijek relativno niska razina ulaganja iz privatnog sektora. Drago mi je što smo uspjeli nadvladati naše razlike u mišljenju sa Europskim parlamentom o prijedlogu da se e, proširi djelovanje Europskog fonda za strateška ulaganja do 2020. godine. To je dobra inicijativa, fond je dokazao svoju dodanu vrijednost u prve tri godine svog postojanja. Sa većim eh, ciljevima za ulaganja, a također i sa jamstvima iz europskog eh, proračuna i sa doprinosima eh, Europske investicijske banke, fond će postati, vjerujem, vrlo koristan instrument za poticanje potrebnih ulaganja. Rasprava o produbljivanju gospodarske i monetarne unije već traje neko vrijeme i izneseni su brojni prijedlozi i zamisli o putu dalje, a te e, prijedloge su podnijele i komisija i zemlje članice. Kako bismo unaprijedili raspravu o ovom e, ključnom pitanju, Estonsko predsjedništvo je organiziralo neformalan sastanak e, ministra financija u Talinu prošlog rujna. Ova neformalna razmjena gledišta pomogla nam je u postavljanju temelja za daljnje rasprave naših čelnika na europskom sastanku na vrhu u prosincu. A sada ćemo nastaviti taj rad u odgovarajućim okvirima i u Euroskupinu i e, Euroskupini i u Ekofinu. Naravno, dovršenje gospodarske monetarne unije je nesumnjivo dugotrajan projekt koji će zahtijevati mnogo vremena i strpljenja ali trebamo nastojati ostvariti konkretan napredak u nekim e, važnim e, područjima u kraćem roku. Već smo ostvarili napredak e, u nizu predmeta koji su povezani sa unapređenjem gospodarske i monetarne unije. To uključuje paket u bankovnoj uniji i prijedloge koji se tiču unije tržišta kapitala. Bankovna unija je jedan od glavnih prioriteta estonskog predsjedništva. Također je bankovna unija još jedan dugoročan projekt koji zahtjeva nalaženje zajedničkih nazivnika po pitanju međusobno povezanih i vrlo tehnički složenih e, i e, pitanja koje su od političke važnosti. No, svejedno, ostvarili smo dobar napredak e, u radu na takozvanom paketu bankovne unije koji sadrži mjere koje smanjuju riziku u sektoru bankarstva i kao što je dogovoreno u planu puta iz lipnja 2016. godine, potreban je dovoljan napredak na ovim pitanjama prije nego što se otvori rasprava o europskom programu osiguranja štednje, što je ključni stup u predloženoj arhitekturi bankovne unije. Želim također istaknuti dva zakonodavna predmeta na koje je primijenjen ubrzani postupak koji se izdvajaju iz niza mjera kojima se smanjuje rizik u bankovnom sektoru. Dakle, imamo direktivu o rangiranju neosiguranih dužničkih instrumenata, o, dakle, e, hjerarhiji vjerovnika banaka i također uredbu o prijelaznim režimima za postupno uređenje učinka međunarodnog računovodstvenog standarda MSF e, I a 9, odnosno međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje. Oba zakonodavna predmeta je vijeće usvojilo u prosincu nakon postizanja sporazuma sa Europskim parlamentom 25. listopada. Radne skupine vijeća nastavljaju rad na ostalim zakonodavnim predmetima koji su povezani sa bankovnom unijom, a to uključuje i e, CRR i CRD i također sanaciju i spašavanje banaka, direktivu o istima i također uredbu o jedinstvenom mehanizmu, mehanizmu sanacije. Nastavit ćemo tehničke rasprave o ovim vrlo složenim prijedlozima. Financijska kriza i recesija koja je uslijedila dovele su do vrlo visoke razine nenaplativih kredita u zemljama članicama i njihovim bankama i to može ostaviti negativan e, dojam na europski bankovni sektor. Također visoka razina takvih e, kredita može opteretiti ulaganja, a i samo gospodarstvo općenito govoreći. U srpnju je vijeće usvojilo akcijski plan za rješavanje problema nenaplativih dugova u bankovnom sektoru. I ovaj plan donosi niz političkih mjera za smanjenje e, ovih nenaplativih kredita i za sprječavanje njihovog nastanka. Vijeće se također, e, je također pristalo revidirati redovno to pitanje kako bi procijenilo kretanje tih kredita u Europi i provedbu odgovarajućih mjera. Komisija sada priprema paket mjera za provedbu akcijskog plana vijeća za nenaplative kredite. Također se nadamo da će taj akcijski plan e, pomoći u ostvarenju našeg zajedničkog cilja, smanjenja financijskog fragmentiranja i za promicanje tokova kapitala unutar jedinstvenog tržišta. On će također imati i pozitivan učinak e, na samu raspravu o raspodjeli rizika u bankovnom sektoru, naročito o mjerama zaštite za jedinstveni sanacijski fond. I za predloženi program e, mjera osiguranja štednje, na čemu se još e, radi, naročito na njegovim tehničkim aspektima u vijeću. Osim rada na bankovnoj uniji, Estonsko predsjedništvo je ostvarilo e, napredak u vijeću u radu na temeljima unije tržišta kapitala. Trebamo smanjiti ovisnost o bankama i stvoriti preduvjete za e, diversificirane kanale financiranja. Osim toga, radne skupine vijeća su napredovale u radu na razmatranju niza predmeta koji se tiču financijskih usluga. Na početku ću izdvojiti uredbu o infrastrukturi jedinstvenog tržišta, odnosno EMIR i e, preinaku te uredbe čime se nastoji smanjiti proporcionalnosti i smanjiti troškove sudionika, naročito manjih sudionika u kliringu izvedenica. Također smo postigli sporazum o pregovaračkom mandatu vijeća u prosincu i sada smo spremni započeti trijalog čim to bude spreman i Europski parlament. E, započeli smo i rasprave o prijedlogu i za nadzor središnjih ugovornih strana trećih zemalja kao i o prijedlogu za paneuropski mirovinski proizvod i mislim da će to omogućiti bugarskom predsjedništvu da unaprijedi daljnji rad na ovom predmetu. još jedan važan predmet u ovom području tiče se jačanja europskih propisa za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ovoj direktivi smo postigli sporazum u okruženju povjerenja i suradnje koja je vlada između nas e, i također e, sa kolegama iz odbora Libe. Taj sporazum postignut krajem prosinca, a sada predstoji njegovo usvajanje od strane obje institucije. To je značajan korak u naporima Europske unije u cilju sprječavanja zloporabe financijskog sustava u cilju financiranja kriminalnih aktivnosti. Ova direktiva također nastoje jačati transparentnost u cilju sprječavanja prikrivanja sredstava u velikoj mjeri. Komisijski e, e, akcijski plan komisije protiv financiranja terorizma je uslijedio 2016. godine nakon niza terorističkih napada u Europi. Zaključio bih e, sa kratkim osvrtom e, na pitanje oporezivanja. Jedna od naših glavnih postignuća u posljednjih šest mjeseci bila je, je uspostava popisa jurisdikcija koje ne surađuju po pitanju oporezivanja. Cilj ovoga popisa nije da to bude jednokratan potez ili mjera, nego ćemo revidirati taj popis u narednim godinama, a siguran sam da će i bugarsko predsjedništvo nastaviti uspješno raditi na tome zahvaljujući našem postupku screeninga. Također želim spomenuti izazov opozrezivanja dobiti u digitalnom gospodarstvu. Uvjereni smo da Europska unija treba brzo djelovati kako bi prilagodila svoje porezne sustave digitalnom dobu. Vijeće ECOFIN u prosincu je usvojilo zaključke o porezivanju dobiti u digitalnoj ekonomiji, a osim toga smo ponesni što smo uspostavili sporazum o paketu o PDV-u što otvara nove mogućnosti potrošačima i olakšava prekogranično trgovanje malim poduzećima. I to me dovodi do kraja mojeg izlaganja. Hvala vam na vašoj pozornosti i sada sa zanimanjem očekujem vaša pitanja. Hvala i vama. Hvala vam još jedan put na radu i na vrlo dobro suradnji s Europskim parlamentom. A sada gospodin Balc. Hvala lijepo. Hvala predsjedavajući, hvala ministre. Ja bih isto želio baš izričito vam zahvaliti vama osobno, ali i vašoj državi na sjajnom, po mom mišljenju apsolutno sjajnom predsjedanju Europskom unijom koje je Estonija upravo odradila. I mislim to je bilo vaše prvo predsjedanje, a rekao bih da ste veličanstvene stvari postigli u tih šest mjeseci vašem prvom predsjedanju. Imam nekoliko stvari koje sam želio pitati, koje me zanima. Vi ste upravo govorili o godišnjem izvješću o rastu. Vijeće, Ekofin je jučer izvuklo svoje zaključke o tom izvješću o rastu gospodarskom i u tom izvješću ste, tim zaključcima ste naglasili da je provedba ovih e, preporuka specifičnih po državama u Europskoj uniji e, da se to mora posebno jako poticati kod država koje imaju različitu pozadinu i različiti stupanj razvijenosti i različiti stupanj rasta. A zatim ste naveli također u izvješću da je trenutno gospodarska atmosfera i okruženje u Europi, u Europskoj uniji vrlo povoljno i da je zbog toga povoljno i vrijeme za provedbu različitih reformi. Vaša zemlja je inače već e, nekoliko godina jako dobra u tim izvješćima specifičnim po zemljama. Imate deficit proračuna manje od 10% kontinuirano pa bi me zbog toga jako zanimalo šta je de facto ključ vašeg uspjeha. Što je ključ uspjeha vaše vlade i vaše države? Hvala vam lijepo. Äh, Hvala vam na pitanju. Da, trenutna gospodarska situacija dopušta zemljama koje su imale ranije poteškoća da e, dovedu proračun u ravnotežu te da ostvare pričuvu Naš je pristup u Estoniji bio sljedeći. Mi smo se rukovodili načelom da se pravila, ako se donesu, moraju provoditi. I tek nakon što se to ostvari možemo razmatrati donošenje novih pravila. To je jedan širi princip iz e, estonske perspektive mogu također reći sljedeće. Kroz godine smo primjenjivali načelo da novac od zajma pripada nekom drugom. Desničarske stranke su posebno radile na tome da javne financije budu uravnotežene. Za vrijeme gospodarske krize mi smo posegnuli u rezerve, ali smo isto tako ostvarili i značajne rezove. i drago mi je što mogu potvrditi da su naši građani bili svjesni potrebe za proračunski rezovima. Iz tog razloga je naš javni dug vrlo mali, on je manji od 10% BDP-a. Mislim da je to najmanji udio duga u BDP-u među zemljama Europske unije i OECD-a. Također imamo dosta e, značajnu proračunsku priču Da kako jedan od naših prioriteta je poticanje gospodarstva. Tõesti soovime ja üritame kasutada võimalikult... Što se tiče strukturnih fondova, mi bismo ih htjeli iskoristiti na najbolji mogući način. što bi trebalo dovesti do značajnih promjena i povećanja gospodarskog rasta. Mi također podržavamo i ulaganje u istraživanje i razvoj. Izvolite, gospođo Merez. Hvala vam, gospodine ministre. Vaša zemlja ima provjerenu reputaciju e, rada u području digitalnog gospodarstva. Vi ste za vrijeme estonskog predsjedništva održali jedan značajan sastanak na vrhu i također, kako je spomenuto na sastanku vijeća u prosincu, usvojili ste i e, pravila, fiskalna pravila za e, digitalno okruženje. S obzirom na vašu ekspertizu i znanje u ovom području, pretpostavljam da ćete se složiti sa mnom kada kažem da je digitalno okruženje nešto što stuboko mijenja naše gospodarstvo Pitanje je na koji način pomiriti e, tu gospodarsku preobrazbu i ideju e, fiskalne politike za digitalno okruženje. Ne znači li to da se odmičemo od dosadašnjeg smjera djelovanja, a to je da se porez na dobit prilagođava trendovima u gospodarstvu. Ako želi im, želimo imati poseban fiskalni sustav za digitalnu ekonomiju, e, to znači da ćemo tome posvetiti velike napore, a istovremeno zaboravljamo na e, prilagodbu poreza na dobit tom e, istom digitalnom gospodarstvu. Hvala vam na pitanju. Tijekom našeg predsjedanja Europskom unijom postavilo se pitanje oporezivanja digitalnog gospodarstva i to je bilo jedno od prioritetnih područja za nas, te smo tome posvetili dosta pozornosti. Naše zajedničko razumijevanje ove problematike sastoji se u tome da postojeća porezna načela treba revidirati, dakle ona načela koja postoje već desetljećima. Do sada smo ubirali poreze na temelju fizičke lokacije, sjedišta, ali s obzirom na aktivnosti u digitalnom okruženju neka tvrtka može biti, imati lokaciju bilo gdje na iPadu ili na računalu. E, to dovodi u nepovoljan položaj neke tvrtke i porezne obveznike budući da one plaćaju poreze dok njihovi konkurenti koji obavljaju djelatnost u istoj zemlji ne moraju plaćati porez. Iz tog razloga pozdravljam inicijativu Republike Francuske koja ide u smjeru pronalaženja bržeg rješenja ukoliko ne možemo doći do rješenja na svjetskoj razini, primjerice unutar OECD-a. Mi smo se u Ekofinu rukovodili načelom da bismo se radije opredijelili na jedno rješenje na svjetskoj razini to na temelju poreza na dohodak. Međutim, ukoliko vidimo da se tu ne može postići brzi dogovor, onda bi Europska unija zajedno e, trebala otići korak dalje, dakle ne pojedinačne države članice, nego EU u cjelini. Tu platformu ćemo najaviti, predstaviti na proljeće na sastanku OECD-a. Hvala. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos. Gospođa Lerner. Hvala vam. Hvala vam eh, gospodine ministre na zanimljivom izlaganju. Estonija je predvodnica eh, kada je riječ o digitalnom okruženju i definirala je digitalnu Europu kao jednu od eh, svojih prioriteta. Estonija E, uistinu može poslužiti kao primjer drugima. Ona se koristi digitalizacijom e, i u području javnih financija. Isto tako građani koriste javne usluge putem interneta. Digitalizacija, barem u teoriji, nudi sjajne prilike za pružanje javnih usluga, čak i u udaljenim, e, slabo naseljenim područjima. Moje pitanje je sljedeće. Kako zajamčiti jednako postupanje prema svim građanima u digitalnom okruženju? S obzirom da je potrebno imati određene vještine za e, korištenje digitalnih usluga e, kako bi se mogli koristiti tabletom ili računalom. Zanima me e, kako Estonija postupa prema starijim osobama i e, kako im omogućava pristup digitalnim uslugama? Hvala. Da, e, istina je da smo se mi u Estoniji opredijelili za digitalna rješenja gdje god je to moguće. Mi smo na taj način uštjedili na tisuće radnih sati. Postigli smo bolju zaštitu okoliša. Te smo pojednostavnili sve administrativne postupke. Primjerice, kod podnošenja godišnje razne prijave, za to je potrebno minutu do dvije ako vam ne trebaju dopunske informacije. Naša porezna uprava već ima obrazce koji su unaprijed popunjeni, dakle potrebno je samo dopuniti traženim informacijama i prijava je gotova. Naš je cilj da interakcija između građana i državne uprave bude što jednostavnija. Naš projekt e-uprave funkcionira vrlo dobro i to već godinama i to nam pomaže da budemo u istom informacijskom polju, da to tako kažem. E, to nam pomaže i prilikom donošenja zakona. Imamo i brojne programe e, koji omogućuju jednak pristup internetu za sve. U e, proteklih nekoliko godina je široko pojasni internet e, bio naš prioritet, tako da svako poljoprivredno gospodarstvo i svaki pojedinac, bilo da je riječ o starijim ili mlađim osobama, svi imaju pristup širokopojasnom internetu. Nadalje imamo i razne edukacije koje su namijenjene onima koji žele naučiti kako se koristiti računalom. Za mlade ljude to ne predstavlja problem. Oni već lako brataju internetom, međutim osim digitalne državne uprave mi moramo ponuditi mogućnost i starijim građanima da fizički dođu u ured gdje mogu potražiti pomoć. Hvala, Tramoza. Hvala. Lijep pozdrav gospodinu ministru. E, slažem se sa kolegom Balcom da je estonsko predsjedništvo uistinu e, polučilo veliki uspjeh. I smatram da za vodstvo u Europskoj uniji nije najvažnija veličina nego i dobra praksa. Svi znamo kako Finska predvodi kada je riječ o obrazovanju, da Danska ima dobro tržište rada, u Nizozemskoj imaju najbolji lučki sustav, a Švedska je uspjela izići iz financijske krize u godinu dana 90. godina to zahvaljujući e, nacionalnom konsenzusu. I zato me zanima e, dakle kako ste ostvarili uspjeh u projektu E-Estonija, možda je to i e, brend vaše zemlje i zanima me zapravo kako gledate na budućnost u tom smislu. I imam još jedno pitanje, kako gledate na moguće usklađivanje poreza na dobit na europskoj razini? To je također važan instrument za diverzifikaciju i obranu e, našeg ekonomskog modela. Međutim, postoje bojazni u nekim manjim državama. To će biti izazov za manje države u Europskoj uniji, posebno za njihovu sposobnost da postanu predvodnici u raznim područjima. Hvala. Hvala na pitanju. Da, mi mislimo da svaka država članica Europske unije ima svoje uspjehe i svoje probleme. I mislim da je dobro da o tome možemo međusobno razgovarati. Na sastancima Ekofina bilo je nekoliko rasprava tijekom kojih su države članice govorile o svojim postignućima obrazovanju ili pak u reformi poreznog sustava. I mogli smo čuti nešto više o rezultatima provedenih reformi. Što se tiče zajedničke porezne osnovice poreza na dobit, to je pitanje koje brine neke zemlje više od drugih. Neke se zemlje plaše mijenjati porezni sustav ako ga smatraju uspješnim, dok druge misle da bismo trebali ostvariti brz napredak u tom području. Što se tiče projekta e-usluga i e, tu smo ostvarili značajan napredak i to je jedno važno područje za nas. Imamo isto tako i program e-boravišta Eh, bürokraatiat eh, ja eh, to nam je pomoglo da smanjimo birokraciju lihtsamalt za ljude iz drugih zemalja kako bi oni mogli sudjelovati u estonskom gospodarstvu. To nije sustav za izbjegavanje plaćanja poreza, nego sustav za uspostavu zajedničkih pravila za sve. Hvala. Thank you. Dimitrios. Hvala lijepo. Sada Dimitrios Papadimulis. Hvala. S moje strane sam vam htio isto od srca zahvaliti da ste nam se pridružili danas. Po mom mišljenju je bilanca estonskog predsjedanja Europskom unijom bila više nego pozitivna. A sad bih vas dvije stvari upitao. Prvo, nešto što je u vezi sa dovršenjem bankovne unije i stvaranja trećeg stupa – dakle stvaranja jednog sustava za osiguranje depozita koji je sve europski unificiran. Kakve mjere bi trebale biti točno poduzete da se smanje rizici u bankarskom sektoru? Mislim da su na tom planu već učinjeni neki vrlo pozitivni koraci. Krenuli smo u smanjenje tih rizika, ali s druge strane smo i utvrdili da je pod apsolutno nužno i dovršiti taj treći stup u skladu sa prijedlogom komisije, dakle dovršiti i završiti ovaj sustav za osiguranje depozita sve evropske. A baš kod tog sustava, kod tog trećeg stupa niste napredovali. Međutim, bez tog trećeg stupa nema Evropske unije i svi stručnjaci i Evropske unije i Evropske središnje banke svi kažu unisono da se dovršenje bankarske unije sada mora završiti kako bi i Evropska unija, a pogotovo eurozona bili bolje osigurani, jače osigurani ako se sutra ponovno dogodi kriza ili upadnemo u recesiju. Prema tome sada se moraju neki odlučujući koraci učiniti, to je jasno. E, moje pitanje glasi ovako. Gdje su prepreke, gdje su poteškoće? Zašto vi niste uspjeli na tom području, dakle smanjenja rizika, niste uspjeli dovoljno napredovati? Koje su to zemlje koje to koče? ili onemogućavaju da se provede ono što je Europska komisija predložila. A vidite, upravo je i veliki dio parlamenta podržao sve te prijedloge komisije, pa nas to zanima da nam vi kažete gdje su prepreke. Druga stvar koja me zanima je borba protiv utaje, izbjegavanja ili poreznih prijevara. Za vrijeme vašeg predsjedanja je došlo do otkrivanja skandala Paradise. Prije otprilike godinu dana smo onda imali, smo kao što znate razotkrili prve dokumente iz panamske afere, panamske dokumente i to je jasno sve skupa dovelo do odluke da se ide na užu suradnju i veću harmonizaciju u postupanju protiv tog velikog problema, borbi protiv tog velikog problema, izbjegavanja plaćanja poreza na bilo koji način, jer to nije fer prema velikoj većini stanovništva koje uredno plaća svoje porezne obveze u čitavoj Europskoj uniji. I mislim da je upravo kod te teme Europski parlament izrazio želju da se poduzmu pravi koraci. Mi smo u vezi s tim i na jednu rezoluciju usvojili. Komisija je možda bila malo opreznija od nas, malo suzdržanija, ali to je išlo apsolutno istom pravom smjeru. I onda smo očekivali i očekujemo da se i vijeće tu složi, ali nas zanima ko u vijeću ometa da se tu više napreduje i više učini. Koje zemlje? Hvala vam na pitanjima, zapravo više pitanja koje ste postavili. Da, kao što sam već i rekao, Bankovna unija je bila apsolutno jedan od estonskih prioriteta tijekom mandata predsjedanja i mi smo hrpu svojih resursa u to uložili. Naravno, već smo i rekli i rekao sam ja evo danas u svom izlaganju uvodnom uspjeli smo postići napredak na dva područja. Što, dakle, približiti se bankarskoj uniji. Međutim, nažalost, nismo uspjeli tijekom svog predsjedanja postići sporazum suglasnost na ekofinu. sad kad pogledate zemlje članice zastupljene u ECOFIN-u, dakle vijeću ministara gospodarstva i financije, onda vidite koliko ima različitih mišljenja. Većina zemalja članica smatra da se moramo prvo pozabaviti smanjenjem rizika. A tek onda se možemo baviti jednom e, osiguranjem svih depozita i za ostalim plaćanjima, odnosno preostalim prebacivanjem dinamike plaćanja. Mislim da bi Bugarska mogla dovršiti taj posao u svom predsjedanju jer već jako puno toga određeno i već ta tema je već u ožujku na dnevnom redu Ekofina. A nakon toga onda možemo razriješiti problem ovog sustava za osiguranje depozita. Vidite, ono što nas je ometalo je da imamo tako puno zemalja članica u Europskoj uniji koje imaju različita stajališta, a muče ih mnoge strahovi, sumnje i okljevaju zbog toga. Neke članice su recimo zabrinute zbog loših kredita koji se ne mogu naplatiti i zatim uzajamnost rizika, dakle mutualizacija rizika je vrlo bitna za njih jer smatraju da jedino na taj način možemo smanjiti rizik. Pa onda je to ono gdje moramo postići kompromis jer u pitanjima poreza i ovim područjima o kojima govorimo moramo imati e, apsolutni konsenzus, dakle jednoglasno, jednoglasno mišljenje. Zatim, pitanje onih crnih listi e, glede poreznih, u kontekstu poreznih oaza i ostalog. Vrlo smo sretni da smo tu velike napretke postigli i da smo usvojili do kraja svog predsjedanja bitne zakonske akte. Cilj je naravno bio da se ne kažnjavaju sad zemlje koje su na toj listi, na tom popisu se nađu, nego da im se uputi poziv na suradnju sa Europskom unijom. Upravo u razmjeni podataka u vezi poreza i ostalog. I jako nam je drago da su jedan dio zemalja sa tih crnih popisa je već izrazio volju i želju da surađuje s Europskom unijom i dali su obećanja i preuzeli su obveze, dakle na najvišoj razini da će upravo u poreznim predmetima surađivati sa Unijom kako ne bi više bili na tom popisu crnom. Hvala lijepo. Hvala. Sada Sven Gigold. Dobrodošli, gospodine ministre. Ja bih dvije stvari pitao. Prvo, u vezi poreznih oaza i crnih popisa tih poreznih oaza, koje trenutno sastavljamo tih crnih listi, crne liste. Kao što znate, vjerodostojnost nam je narušena zato što je da dobar dio zemalja prvo završio odmah na onim takozvanim sivim prelaznim listima. Ali onda s druge strane, vi ste rekli, jedan dobar dio zemalja želi surađivati i neke promjene proći. Međutim, to je sve jako netransparentno i naša radna skupina zemalja članica na kodeksu ponašanja o oporezivanju e, nije zapravo nije došla do zaključaka koje konkretno zemlje bi željele i na koji način surađivati. Sad nas zanima, Estonija je jako se poticala transparentnost, pa nas zanima što biste vi mogli konkretno učiniti, što konkretno objaviti i koje imate konkretne obveze koje su neke države koje su već na sivom popisu, onom tranzicijskom popisu obećale ispuniti. Zatim sljedeće, kad pogledamo web stranice poreznih oaza, kažemo poreznih i novčanih oaza, dakle 0% korporativnih poreza, poreza na dobit u Europskoj uniji. Da, u Estoniji, jer očito je da imamo na zadržanom profitu u Estoniji, kad se zadrži dobit, imamo 0% korporativnog, odnosno poreza na dobit. I sad meni to i ne pravi neki naročiti problem, da god se to koristi za lokalne poslovne aktivnosti, ali zanima me, da li biste mogli dati konkretne brojke o tome koje su poduzeća konkretno u Estoniji oporezovana, a de facto su u vlasništvu stvarnih vlasnika koji su negdje vani u trećim zemljama. I možete li im dati statističke podatke o tim stvarnim vlasnicima? E, da vidimo i da dobijemo u kojoj mjeri izgleda recimo kako izgleda tamo to izbjegavanje plaćanja poreza. Hvala. Hvala na pitanjima. Evo, kad govorimo o popisu zemalja koje ne surađuju, to je, kao što svi znamo, vrlo osjetljivo pitanje. Naravno da mi podržavamo, podupiramo i potičemo transparentnost i pozivamo stalno na nju, ali s druge strane moramo biti oprezni. Nije to samo pitanje naših želja, nego moramo razmotriti i u obzir uzeti i želje dotičnih država. Kao što sam već rekao, države koje daju obećanja i na visokoj razini da će e, biti, da će surađivati kako ne bi završili na crnoj listi, a onda ako već i završen na crnoj listi ako bi ispunili stanovite uvjete i surađivali, onda ih se i brzo može skinuti s crne liste. To je bila ideja nam. Ideja je bila cijela da ohrabrimo i potaknemo treće zemlje na suradnje s Europskom unijom, a ne da ih dovedemo u neugodnu poziciju ili osramotimo pače. Ne mogu sad reći da se na razini stručnjaka E, nije ništa radila jer se jako, jako e, budno pratilo da li te države ispunjaju svoje obveze glede suradnje ili ne. I ako nisu ispunjali se, sive su došli na crnu i nisu se makli odatle. A sad što se tiče Estonije, evo, to je bilo prvo pitanje, još molim odgovor. Dalje su izvješća o evaluaciji i da li se dakle ta izvješća o evaluaciji zemalja koje idu na crnu listu kao i obveza koje su neke od njih preuzele da bi se skinule s te crne liste, da li se to može objaviti? To je bilo pitanje još u prvom dijelu. Možda nisam baš ja nadležan da to odgovorim na to pitanje, možda je to jedno pitanje za stručnjake. ali kad smo došli do crnih popisa, crnih listi, mislim da je vijeće objavilo dovoljno informacija o tome kako bi zajamčilo transparentnost. Naravno. A ako vi želite, možemo naravno dalje razmatrati to pitanje i ići u detalje ali jasno da moramo pritom zaštititi i javne interese i interese ovih trećih stranaka koje su umješane. A sad onaj drugi dio pitanja, odnosno drugo pitanje. Kad pogledate čitav sustav, onda vidite da je cilj svih eh, poslovnih subjekata i poduzeća da ostvari dobit i da zatim tu dobit u obliku dividenda isplati ili zadrži dobit, e, reinvestira u poduzeće ili već nešto. U tom smislu, kad se dobit isplati kroz dividende, onda se to i oporezuje, plaća se porez na prihod iz dividendi, kao što znamo. a Estonija je povećala svoj prihod jer e, u zadnjim desetljeću od kad je sustav e, stupio na snagu, prvo smo se bojali da bi ljudi mogli početi prikrivati svoje dobiti, ali sad smo vidjeli da zapravo poduzeća uopće nisu zainteresirana da podjele dobit kroz dividende i plate poreze. Ne, nego ih više zadržavaju dobiti i dalje reinvestiraju. Ne mogu vam dati konkretne brojke za sada. i kako konkretno kako konkretno strani vlasnici, pravi vlasnici koji imaju poduzeća registrirana koja rade ili su registrirana u Estoniji zapravo koriste te benefite i kako se ponašaju pri uplatama poreza. A da li bi nam mogli te brojke i konkretne precizne podatke dostaviti? Možete li molim vas poslati to pismo, pitanje u pismenom izdanju, to u svakom slučaju? Jer naravno postoje interesi, ne smijemo zaboraviti koji se moraju zaštititi i interesi javnog mjenja i interesi kaznenog progona i općenito pravosudnih organizacija i interesi politike i interesi parlamenta. Dakle, to isto moramo imati na umu. Dobro, sljedeći govornik je... Ne vidim ga. Dakle, Barbara Kapel. Hvala lijepo. Hvala predsjedniče i vama ministre financija. I ja vam želim čestitati vaše predsjedanje. Je bilo vrlo profesionalno, mirno i učinkovito, kao što to čovjek može samo zaželiti. Vi ste na početku svoje izjave s pravom E, naglasili kako trenutno u Europi možemo bilježimo jedan vrlo pozitivan trend i što se tiče gospodarskog rasta i što se tiče investicija i što se tiče potencijalnog zapošljavanja radnih snaga. imate pravo da kažete da je sad zapravo treba iskoristiti taj potencijal rasta i provesti reforme. I po mojem mišljenju vrlo važno, to, u to spada naravno digitalizacija gospodarstva u kojem vaša zemlja, kao što je više puta ukazano i naglašeno, jedna od predvodnica. Ali u financijskim, na financijskom području ste sa svojom digitaliziranom gospodarstvom, posebno bankarstvo, recimo kod svih eh, odvijanja svih transakcija i kod eh, e-residency programa u, na poreznom području ste iskazali jednu izvrsnost i apsolutno ste se tu dokazali i ostavili sjajan otisak. Međutim, postoje tri bitna pitanja koja po mom mišljenju nisu tijekom vašeg predsjedanja riješena. To je prvo ovaj paket o pružanju usluga i mislim da bi upravo ovaj e-residence program bio zapravo je najbolja praksa za tu provedbu. Drugo su recimo propisi za elektronske knjige i e-publikacije gdje smo jako e, vršili pritisak da se ide na smanjenju stopu PDV-a i treće to su bile recimo pitanje oporezivanja svih posrednika kod planiranja plaćanja poreza. I mislim da bi tu trebalo se pobrinuti za više transparentnosti i način postupanja koji štedi više troškove. Dakle, to su ti tri dosija još neki iz područja industrije kao recimo e, zaštita podataka kod različitih elektronskih poslovanja ili intelektualna prava kod e, digitalnih konten sadržaja. To su stvari koje između ostalog prelaze Bugarima, da je se Bugari s tim tijekom svojih šest mjeseci predsjedanja bave. I sad ne zanima šta će tim preporučiti nešto da paze tijekom toga jer to je jako vezano za digitalnu tematiku. I zatim sljedeće moje pitanje, već o tom smo govorili, a to je popis ovih e, suverenih područja koja nisu spremna na surađivanje glede razmjene poreznim podatacima. Rekli ste da ste u prosincu 2017. to je bio jedan od uspjeha vašeg predsjedanja, uspjeli postići da se te crne popisi, e, popisi crne liste naprave, ali da su sad već osam država da se skinulo s te crne liste. Međutim, u svo poštovanje i sva nam nije jasno kako je to išlo. Pa bi vas lijepo molili da nam date neke podatke kako ste i zašto tih osam država skinuli sad već sa liste e, ovih koji ne žele surađivati i u kojoj mjeri su te zemlje, šta su one učinile konkretno. Hvala vam na pitanjima. da počnemo sa obvezujućim propisima za sve posrednike kod e, obračuna poreza i ostalog, savjetnika poreznih i ili posrednika dakle koji pomažu poduzećima da dođu do porezne oaze gdje ne plaćaju porez, izbjegavaju ga, umanjuju ga i tako dalje. To je bio jako težak jedan zakonski prijedlog i uglavnom mi smo se bavili tek e, pripremnim raspravama o tome na puno, puno sastanaka. I na kraju smo završili sa dva kompromisna prijedloga. Ali kao što znate, naše predsjedanje je trajalo samo šest mjeseci pa jednostavno nismo imali dovoljno vremena da dođemo do konačnih zaključaka i usuglašenosti to, to pogledno. Mislim da je prijedlog zapravo sad već u jednoj zreloj fazi, da ne kažemo gotov i spreman za bugarsko predsjedanje, tako da mislimo da će oni tu polučiti konkretne rezultate. E sad kad govorimo o ovim drugim e, propisima koje ste spomenuli, a to je oporezivanje elektronskih publikacija, e-knjiga, e-objava i tako dalje, to je jedna od tema, nažalost, gdje se dvije zemlje članice nikako ne mogu suglasiti i koliko god mi ograničili onu bazu zajedničkog nazivnika opet ne možemo postići kompromis. A to se provlači još od malteškog predsjedanja i oni su pokušali postići sporazum, ali nažalost nismo uspjeli napredovati ni oni ni mi s tim dosjeom. glede vašeg pitanja o crnim listama nekooperativnih država. Doista, u pravu ste, činjenica je osam država je skinuto s crnog pojasa, e, popisa. Neko bi mogao reći to je naša slabost jer smo se morali podrediti nekim pritiscima. S druge strane možemo reći da je to naša snaga jer evidentno je da su one izrazile spremnost na suradnju s Europskom unijom a zemlje koje su završile na tom crnom popisu poduzele su vrlo ozbiljne e, korake da promjene svoje zakonodavstvo i onda su one koje su već u tome uznapredovale i skinute sa, sa e, tih popisa. Hvala sada gospodin Ludek Niedermayer. Hvala. I ja bih se pridružio ostalima u čestitkama Estoniji na jako dobrom predsjedanju. Mene samo jedna stvar zanima i to u vezi jednog vrlo, vrlo sadržajnog prijedloga, a to je CCTB, dakle konsolidirana porezna osnovica i izbjegavanjem e, BEPS fenomena. Dakle, mi, se, mi bi voljeli od vas čuti vaše osobno mišljenje, dokle se s tim došlo i vašu prognozu kako mislite da će se taj dosje idućih mjeseci tijekom bugarskog predsjedanja kojim tempom pomicati, odvijati i kad dovršiti rad na njemu. Hvala. Hvala. Da, doista. Tijekom eh, esonskog predsjedavanja pozabavili smo se prijedlogom CCTB-a i Odradili smo prvo čitanje prijedloga, a dovršili smo također i razmatranje pojedinih članaka poglavlja prvog do petog. Istovremeno razmotrili smo i pitanje oporezivanja digitalne ekonomije i to je izravno povezano sa prijedlogom CCTB-a. Došli smo do zaključaka vijeća u pogledu mogućnosti oporezivanja digitalne ekonomije. Riječ je o vrlo složenom pitanju i za cijelo će se rasprave nastaviti o tome. Zemlje članice imaju različita stajališta o tome. Osobno smatram da ćemo vjerojatno doći do nekog sporazuma u tom pitanju, ali nažalost e, ovdje moje osobno mišljenje nije toliko bitno. Hvala, zastupnik Fernandez. Hvala. Ja se želim pridružiti čestitkama upućenima estonskom predsjedništvu. A htio bih se vratiti na pitanje pregovora o napređenju bankovne unije. Mislim da je došlo do pogrešne rasprave između mjera smanjenja rizika i mutualizacije rizika, jer na kraju krajeva inicijative poput Edisa nisu samo prijedlozi koji se tiču uzajamnosti rizika, nego i smanjenja naročito sustavnih rizika. Dakle, ako u europodručju želimo smanjiti rizik, EDIS je upravo prijedlog koji ide u tom pravcu. No, vi ste rekli da su ostvareni koraci naprijed, naročito po pitanju smanjenja rizika i da i parlament i komisija i vijeće rade na daljem zakonskom uređenju, ali kada je riječ o Edisu, kao što je rekao kolega Papa Dimulis, napredak je vrlo skroman. Moje pitanje je sljedeće. Kako je tekla rasprava na tehničkoj razini? Znamo da ta rasprava nije prešla na političku razinu, tako da me zanimaju pojedinosti o tehničkoj raspravi. I želim ponoviti sljedeće. Koja su tu otvorena pitanja i koje zemlje blokiraju rad na ovom predmetu i kako možemo nadvladati te prepreke, kako to može učiniti bugarsko predsjedništvo? Dakle, ova razlika između smanjenja rizika i mutualizacije rizika nije e, ispravna, jer u svakom slučaju govorimo i o smanjenju rizika i EDIS je prijedlog koji se tiče smanjenja rizika, tako da me zanima kako je tekla rasprava na tehničkoj razini o tome. Hvala. Hvala na pitanju pangandusliitu kao što sam već rekao, u odnosu na bankovnu uniju, ona je za nas bila prioritetno područje i izdvojili smo značajna sredstva za potrebe rada na tom predmetu. Rasprava o tome bila je na dnevnom redu gotovo svakog sastanka ecofin i vidimo da i dalje zemlje članice imaju različite poglede na to pitanje. Neke zemlje članice smatraju da je najvažnija mutualizacija rizika, a druge zemlje pak daju prednost smanjenju prvo, a onda mutualizaciji rizika u drugoj fazi. Kada je riječ o tehničkom e, radu na Edisu, on se nastavlja. I nastoji se prvo iznaći mjere smanjenja rizika. Kao što znate, to dobro napreduje. a Estonija je nastavila rad na planu puta dogovorenom je 2016. godine. Drago mi je što mogu reći i da smo došli do sporazuma sa parlamentom kada je riječ o neosiguranim instrumentima štednje u stečajnim postupcima i također e, do prijelaznog sporazuma o regulatornom e, učinku na IFRS. No, kao što sam rekao, zemlje članice imaju različita stajališta o tome. Neke zemlje su konzervativnije, poput onih na sjeveru, dok e, zemlje na jugu Europe smatraju da je mutualizacija rizika ono čemu treba dati prednost. Nastojimo tu iznaći kompromis, ali na tehničkoj razini naporno smo radili i tako ćemo i dalje nastaviti. Hvala. Thank you, Paul Hvala. Paul Tang. Thank you, Chair. Thank you, Minister. Hvala predsjedniče i hvala ministre na današnjem dolasku i hvala vam na naporima koje je uložilo vaše predsjedništvo, što doista izuzetno cijenimo. Znamo naime kako je radilo estonsko predsjedništvo i koliko smo iza kulisa radili po pitanju CCTB-a, pitanje oporezivanja izaziva velike nedoumice u Europskoj uniji. No, zanima me vaše osobno mišljenje o tome. Vi ste rekli da bi se mogao postići sporazum i zašto ne? Nova njemačka vlada u nastanku otvoreno i čvrsto podržava zamisao zajedničke osnovice poreza na dobit i također minimalne porezne stope. Dakle, mene zanima koji su izgledi postizanja sporazuma o tome. I sljedeće pitanje je sljedeće. Vidimo i razvoj događaja u vezi sa oporezivanjem eh, dobiti ostvarene na digitalnom tržištu. I neke zemlje su potpisale je pismo francuskog ministra financija. Smatrate li da možemo uskoro prevladati razlike u tom području i hoće li Europa i hoće li Europa uopće moći preuzeti vodstvo u oporezivanju digitalnog gospodarstva. Ne možemo očekati Amerikance da to učine i doista tu Europa treba preuzeti čelnu ulogu. Aitäh Eesti jah äh, Hvala na pitanju. Estonija je naporno radila na predmetu CCTB-a. Neću sada iznositi detalje o pojedinim sporazumima koje smo postigli, jer Tijekom našeg predsjedavanja održani su i izbori u nekim zemljama članicama i to gotovo uvijek otežava dodatno postizanje sporazuma. Nove vlade, koalicije u nastanku znače da ministri nemaju još mandate i to ne znači nužno da se te zemlje protive nečemu, nego je to jednostavno tako i to je utjecalo i na vrijeme koje je bilo potrebno za postizanje određenih sporazuma. Oporezivanje digitalne ekonomije je naravno pitanje od ključne važnosti. U Europi smo to uvrstili u naš program. Upravo stoga što je to bilo i na programu Europske unije i sada je OECD pod pritiskom. Zemlje članice Europske unije ponekad ne shvaćaju da bi najbolje rješenje bio jedan globalan sporazum o porezivanju. Ja pozdravljam inicijativu onih zemalja članica koje žele ubrzati proces, koje žele se brže kretati tim putem. I to jest jedna od mogućnosti za barem privremeni napredak u Europi po tom pitanju. U tom slučaju zajedničko djelovanje na europskoj razini je svakako opcija kojoj treba dati prednost sve dok se ne ostvari globalni sporazum o oporezivanju digitalne ekonomije. Hvala. I posljednji Kostas Mavridis. here. Hvala gospodine predsjedniče. Na početku imam pitanje koje se nadovezuje na socijalne pokazatelje i indekse. I mislim da je to bilo jedno od glavnih pitanja u Gotenborgu u Švedskoj. Tada nam je rečeno da socijalne pokazatelje i indekse ili dio istih treba integrirati u europski semestar i htio bih čuti vaše mišljenje o tome. Zatim imam i drugo pitanje koje se tiče problema Edisa, a na to su se osvrnuli i drugi kolege. Naime, u uvodnom dijelu svojeg izlaganja govorili ste o tome da je ostvaren dovoljan napredak po pitanju bankovne unije i s time se slažem. Ostvaren je dostatan napredak. Imamo prva dva stupa i sada imamo mogućnosti financiranja banaka. Imamo direktivu o konsolidaciji banaka. No, moje pitanje je sljedeće koji su pravi razlozi i ne govorim o tehničkim argumentima nego o pravim razlozima zbog kojih ne možemo ostvariti napredak po pitanju trećeg stupa. U prvom trenutku taj je stup bio sastavni dio bankovne unije, jer ako ćemo se poslužiti tehničkim argumentima, da, takvi argumenti postoje i za i protiv prvog, odnosno drugog stupa. Dakle, želim biti otvoren s ovim pitanjem. Zašto ne možemo ostvariti napredak e, i u pogledu trećeg stupa? To nam je doista bitno jer ćemo kasnije morati se pozabaviti problemima koje nismo uspjeli riješiti u našem sadašnjem radu na bankovnoj uniji. Hvala na pitanju. Dakle, socijalni pokazatelji koji su spomenuti u Gotenborgu i pitanje uključivanja istih u europski semestar. Proces moramo sagledati u cijelosti. Proces europskog semestra se poboljšao. Imamo i usmjerenije preporuke. Da, istina je da nismo ostvarili sve očekivane rezultate i da bi provedba pokazatelja, odnosno preporuka po zemljama mogla biti bolja socijalni pokazatelji mogu odigrati određenu ulogu u tom procesu, no u ovom trenutku, nažalost, nisam u mogućnosti reći u kojoj mjeri bi socijalni pokazatelji mogli igrati ulogu u svemu tome i što je točno zaključeno u Gotenborgu. Kada je riječ e, o trećem stupu sustavu osiguranja depozita, pa stvar je u tome što je za stolom veliki broj zemalja članica. Svaka zemlja članica, svaka vlada ima svoje birače koji se suočavaju sa svojim problemima i među njima moramo postići konsenzus. Meni se čini da smo se sporazumili da ćemo ići korak po korak, počev od smanjenja rizika, a onda ćemo istovremeno nastaviti raditi na ostalim koracima, a ako budemo htjelo i sve riješiti jednim udarcem, nećemo postići ništa. Tako barem ja mislim. Dakle, ako budemo napredovali postepeno, onda ćemo postići sporazum i o Edisu. Hvala. Hvala svima. Nadam se da će se to i ostvariti. I hvala gospodine ministre na izvrsnoj razmjeni gledišta. I svi predstavnici e, klubova zastupnika su vam čestitali na vašem predsjedavanju i ja mogu samo se složiti sa ovom ocjenom vašeg uspjeha koja je doista vrlo visoka i naravno vi ćete i dalje zauzimati svoje mjesto u okviru Ekofina u svojstvu ministra financija Estonije i nadam se da ćemo i dalje nastaviti ovu i dotadašnju suradnju. Hvala you still to do the announcements. What... Your colleagues, very quickly, some announcement. Samo kratko nekoliko priopćenja prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, odluke koordinatora sa sastanka 14.12. odgodili smo imenovanje e, za rad na paketu europske europskog sustava za PDV To je dodijeljeno jučer, ali ipak odgodili smo raspravu o tome. O tome ćemo vas izvijestiti u sljedećem priopćenju. E, dakle, direktiva o distribuciji osiguranja, o tome ćemo sada raspravljati, zatim e, sjedište e, nadzornog tijela za banke i su izvjestitelji, zatim misija u Atenu do ljetne pauze 2018. godine i treba također procijeniti zemlje koje su u postupku izlaska iz programa. Radna skupina za tržišno natjecanje je odobrena i također stalni odbor za IFRS, e dakle u načelu je odobren kalendar, imamo četiri sastanka godišnje, zatim sastav našeg izaslanstva i posjeti za prvu polovicu 2018. godine. Francuska četiri pučana, tri socijalista, uključujući predsjednika, jedan predsjednik ECR-a, jedan Aldea, Evo, to je prethodni sastanak koordinatora, imamo još neke izmjene. Posljed Bazelu, 16 zastupnika, 6 pučana, 5 socijalista, 1 ECR, 1 ALDE, 1 GUE, 1 Zeleni, 1 ENF. Posjet SB-u, 12 zastupnika, zatim četvrto saslušanje sa novim eh, predsjednikom Euroskupine i radne skupine Euroskupine. Dakle, tajništvo će odrediti datume Mm, i e, sastanak će se održati jednom kada predsjednik stupi na dužnost, zatim postavljanje predsjednika Europskog parlamenta u savjetodavni odbor za statistiku Europske unije, dakle koordinatori će poslati svoje prijedloge do danas, zatim gospodarsko upravljanje, program zasjedanja Ekona u okviru parlamentarnog tjedna je odobrene i koordinatori su se složili da će nastaviti pratiti rad komisije na paketu gospodarske i monetarne unije i zatim razmatranje delegiranih akata i provedbenih mjera. Dakle, koordinatori će predložiti mjere do veljače 2018. godine, održivo financiranje, javno saslušanje i također otvoreni sastanak koordinatora sa predsjednikom e, skupine na visokoj razini o održivom financiranju. Brexit koordinatori e, su se složili o daljnjim aspektima radne metodologije, predlozi rezolucija, koordinatori su odlučili da neće nasaditi rad na rezoluciji B805 9.8. kroz 2017. Europski revizorski sud koordinatori su pozvani da tajništu dostave priloge za prioritetna područja za radni program revizorskog suda 2019. godine, zatim ugovori o osiguranju i reosiguranju, dakle rok za podnošenje amandmana na nacrt preporuke bio je 14.12.2017. godine, nisu podneseni nikakvi amandmani, dakle preskočit ćemo zbog toga u običajnju razmatranja amandmana i izravno ćemo prijeći na glasanje o ovom nacrtu preporuke. I to je bilo sve što se tiče priopćenja. I sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, broj Pet. Direktiva o distribuciji osiguranja, datum primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstvo država članica. Kao što znate, u rezoluciji smo zatražili odgađanje stupanja na snagu direktive i to velikom većinom glasova. Imamo dijalog s vijećem jer kao što znate kako bi ova mjera bila učinkovita, ona zahtjeva potpunu suradnju sa vijećem kako bi se provela što brže. Vijeće je dostavilo određeni broj amandmana i smatram te amandmane razumnim budući da sam se dogovorio sa izvjestiteljem e, i sada trebamo dogovoriti postupak, budući da je riječ o pojednostavljenom e, postupku sukladno članku 50.2 i to nam omogućuje da e, se držimo zadanog roka. No, izvjestitelj će nam reći nešto više o tome. Vernere, dakle dajem ti riječ, izvoli. Ja, vielen Dank, Hvala lijepo. Ovo je vremenski gledano na stvarno težak postupak upravo zbog tih rokova. Pa onda bih osobno zahvalio vama kao i članovima našeg tajništva da su uspjeli svojim poslom da se pomaknuti rokovi, da se to odgodi. Dakle, komisija i u delegiranom pravnom aktu, a i u kasnije u izmjeni onog zakonodavstva na prvom stupnju, i onda je to uspjelo smo odgoditi njihove rokove ali to sasvim sigurno nije bilo samo zahvaljujući dobroj suradnji sa parlamentom i suradnicima nego zbog različitih njihovih problema naime komisija je to htjela zapravo prezentirati prije stanke za ljeto a onda je poslije ljeta bi cijela stvar kasnila pa onda su i delegirani pravni akt kao i ona izmjena koju smo mi željeli same ishodišne zakonodavstva došli vrlo vrlo kasno pa onda prvo da kažem nešto o delegiranom pravnom aktu. Tu smo predložili da se ne podnose pritužbe. Nije bilo nikakvih ni amandmana, tako da možemo sutra o tome bez problema glasati. U pitanju su dva članka, e, i tri uvodne izjave i šest napomena koji su mogu na tri različita glasanja mogu izglasati. Dakle, srž je bila, dakle sukus je bio u tome da se promijeni provedbeni rok sa 23 veljače na 1. listopad 2018. Mi smo naime svi skupa smatrali da zbog kašnjenja komisije je rok za provedbu ovog svega i transponiranje u nacionalno pravosuđe jednostavno prekratak. I onda smo dobili suglasnost svih involviranih već unaprijed pa za našu ideju pa smo dakle taj rok e, provedbe za industriju i za sve klijente osiguravajućih društava i kupnje, dakle i prodaje osiguranja mogli se 23. veljače prebaciti na 1. listopad ove godine 2018. To nije bilo problematično, ali u raspravi u vijeću je 15 od 28 zemalja članica izrazilo želju, i to jasnu, da se i provedbeni rok za zemlje članice pomakne sa 23. veljače, pa su oni predlagali da se to čak prebaci na 1. srpnja 2018. Ja smatram da je taj prijedlog vrlo svrsishodan i razuman iako su dvije velike zemlje se tome, to posebno Francuska i Njemačka na prvom mjestu, e, tome protivile. Međutim, čitav niz manjih država kao i Britanija i Italija su smatrale da se mora dakle i za države produžiti taj rok. Međutim, za to je jedan prijedlog komisije išao, potreban je prijedlog komisije, dakle izmjena direktive i onda je taj prijedlog isto stigao na, na posljedku od komisije, ali malo kasno. Naime, uslijedio je 20. prosinca prošle godine, a nakon to mi tada više nismo imali ni jednu sjednicu. Da su to učinili tjedan dana ranije, mi bi to mogli odraditi na zadnjem našem sjednici prije božićne stanke. Ali evo, na tome ne možemo ništa promijeniti ni učiniti. Međutim, u svojoj mudrosti je to vrh komisije tako odlučio učiniti. E sad u toj promjeni direktive predlaže se sljedeće, članak prvi. Mijenjamo rok za provedbu zemljama članicama na 1. srpnja 2018. Produžujemo taj rok. Rok za provedbu za ostale ide, dakle za industriju prvenstveno i male korisnike ide, e, produžuje se do 1. listopada. A onda stoji 23. Uh, 2018. Drugim riječima, ta direktiva se primjenjuje retroaktivno od 23. veljače. Zašto je to bilo nužno navesti? E, naime, između naše odluke sljedećem plenarci u Strasburu i naše glasanje mora biti po internim uredbama vijeća i komisije mora biti jedna pauza. Znači mi to možemo sad 28. veljače na sljedećem plenarki raditi i onda bi to bio 28. drugi i onda 5. treći. Tako da imamo zbog pravne sigurnosti taj mali razmak između toga, kao što vidimo, od 23. do 28. veljače po tajništvu i pravnoj službi je to dovoljno da bi se korisnicima pružila dovoljna pravna sigurnost tako da ne bi naknadno došlo do nekakvih zahtjeva za odštetom zbog tih šest dana koji su između. E sad taj prijedlog je podnesen i ako nemate nikakvih rezervi prema tome, niti nekih nužnih pritužbi, mogli bi to sutra staviti na popis za glasanje i onda bi mogli dakle to do drugog tjedna o, izglasati u vezi tog proglašenja, tog produženja rokova i to i što se tiče samog delegiranog pravnog akta i što se tiče ovih rokova drugih. Mislim da je to potpuno stvar bez problema. I još nešto. Mi smo jučer razgovarali sa nadležnim bugarskim atašeom za financijska pitanja i on mi je rekao da će bugarsko predsjedanje to na vrijeme dogurati do vijeća i tu htjeti završiti što znači da imamo već unaprijed a priornu de facto njihovu suglasnost da ćemo to sada u, ovom mandatu Bugara e, dovršiti. Hvala. Hvala vam gospodine Langen na sposobnosti da riješite ovu vrlo kompleksnu situaciju koju nismo izazvali mi i mislim da je parlament naprotiv ponudio rješenje. Sada govorim i u ime svoga kluba. Mislim da ste vrlo dobro pojasnili amandman izmjenu vijeća da kako moramo biti potpunosti usklađeni jer u protivnom nećemo moći ispoštivati vremenske rokove i važno je reći da bi se postigao konsenzus među državama članicama, vijeće je dodalo riječi at the latest, dakle najkasnije, e, tako da one države članice koje su već spremne mogu ići e, brže od drugih. E, vijeće u potpunosti podržava ovaj prijedlog i mislim da se oba zakonodavna tijela mogu u potpunosti uskladiti zahvaljujući i odredbi o retroaktivnoj primjeni. Možemo e, riješiti taj tehnički problem s obzirom da e, će tu biti razlika u odnosu na rok e, provedbe IDD-a. Mogli smo možda izbjeći taj problem, no u svakom slučaju zahvaljujemo komisiji što je izišlo s ovim prijedlogom. Znamo da je bilo određenih poteškoća na pojedinim katovima u zgradi. Morali smo pričekati da dokument prođe sve te e, sve te katove i da konačno ga dobijemo ovdje i kako bismo mogli biti sigurni i kako bismo mogli prenijeti sigurno poruku tržišnim subjektima. Sutra ćemo, danas poslijepodne ispričavam se, ćemo glasovati o prigovoru, a paralelno s time ćemo pokrenuti postupak temeljem e, članka 50 e, stavka 2, što znači da izvjestitelj treba sastaviti skup amandmana koji će biti istovjetni e, amandmanima vijeća. Na taj način ćemo biti potpuno u skladu s vijećem. Nema potrebe za trialogom jer su tekstovi istovjetni. Nakon toga počinje teći razdoblje od sedam tjedana tijekom kojeg je moguće uložiti prigovor, a, a ukoliko ne dođe do ulaganja prigovora, tekst se usvaja automatski. Tako e, da vijeće istim postupkom e, može omogućiti da usvojimo tekst nekoliko e, dana nakon e, što prođe vremenski rok. Dakle, podržavamo ovo stajalište izvjestitelja i također podržavam vašu, vaš prijedlog o tome da glasujemo da nema prigovora. Mislim da je ovo jedan pragmatičan način rješavanja problema e, i mislim da se tu vidi da Europa ponekad može djelovati i žurno. Da, da ćemo riječ i komisiji nakon izvjestitelja u sjeni. A sada u ime kluba zastupnika ECR ne vidim da je Ashley Fox tu, niti Sophie Interveld. Tako da ne znam gdje su ostali izvjestitelji u sjeni. Pa mislim da možemo dati riječ komisiji. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih htjela zahvaliti izvjestitelju Langenu na podršci. Mi smo nastojali usvojiti e, preporuku iz rezolucije Europskog parlamenta u svezi sa primjenom e, idda a mi smo shvatili da neki e, distributeri osiguranja, posebno oni srednje veličine, da bi potencijalno mogli imati određene tehničke poteškoće u e, pravovremenoj provedbi direktive. U slučaju da se nismo dogovorili za odgodu roka e, za provedbu, i da nismo usvojili preporuku vijeća. Kao što ste i vi ljubazno spomenuli, e, bilo je nekih tehničkih nesporazuma i iz tog razloga smo ovaj prijedlog e, usvojili kasnije. Mi smo također primili na znanje e, stajališta država članica u vijeću Primili smo na znanje i pismo koje nam je uputio odbor Ekon i nadamo se da će biti moguće pronaći jedno pragmatično rješenje i to u što kraćem vremenskom roku. Hvala i vama. Hvala. Želite li vi iznijeti zaključke? Samo kratko, hvala vam lijepo na podršci. I isto moram naglasiti da bez pomoći predsjednika našeg odbora Ekona i bez našeg tajništva sve to skupa ne bi bilo moguće dovršiti. Dakle, u sve to skupa ubaciti tu ideju o pravnoj sigurnosti. I mislim da treba još u dnevni red upisati da bi glasanje išlo danas popodne, ne? A kad će se onda glasati? Neće uopće? Dobro, možda i tim bolje. Dobro. Danas ćemo glasovati o tome da nema prigovora. A što se tiče članka 50 stavka drugog, vi ćete nam predstaviti tekst koji će se automatski usvojiti ukoliko ne bude prigovora sukladno pragu koji je propisan za broj zastupnika ili klubove. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku. Okay. Uh, now, okay, we make five minutes suspension. Imat ćemo kratku stanku od pet minuta.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

Dragi kolege, možemo nastaviti s radom. Dopustite mi da pozdravim bugarskog ministra financija i predsjednika Ekofina, gospodina Vladislava Goranova. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv da nam dođete predstaviti prioritete bugarskog predsjedništva u području rada ekonomskih poslova. Mi već e, tjesno surađujemo s predstavnicima bugarskog predsjedništva i mogu samo pozdraviti vas i čestitati vam na vašem radnom programu te na pozitivnoj suradnji s našim odborom uvjeren sam da ćemo nastaviti dobru suradnju. Želim vam mnogo uspjeha u radu vašeg predsjedništva. Vaš uspjeh je i naš uspjeh. Svi znamo da će se tijekom ovoga semestra analizirati neki ključni zakonodavni prijedlozi. Također će započeti trijalozi o nekim zakonodavnim aktima moramo zajedno surađivati i uvjeren sam da je to i vaš pristup. E, sada smo razgovarali o direktivi o distribuciji osiguranja i tu smo imali vrlo pragmatičnu suradnju kako bismo ispunili ambiciozne vremenske rokove. Zahvaljujem vam na suradnji i u tom dijelu. Prije nego što vam predam riječ, htio bih istaknuti još nešto. Ovo je važan trenutak za definiciju našeg putoka za, za dovršetak ekonomske i monetarne unije. Mislim da je to znak uspjeha naše valute i čitave ekonomske i monetarne unije i to nakon jednog e, kriznog razdoblja, nakon velikih odluka koje su pale, Europa se konačno vratila na scenu, kao što mnogi kažu, i drago mi je da je vaša zemlja pokazala želju za ulazak u europodručje. Mislim da je to pozitivno s vaše strane, a isto tako je pozitivno i govori o snazi eura kao valute. Tako da želim iskazati svoju potporu ovom e, projektu bugarskog predsjedništva. Hvala vam još jedan put na dolasku. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja ću sada prijeći na bugarski. Hvala vam na pozivu i sada ću vam predstaviti e, prioritete našeg predsjedništva na bugarskom jeziku. Gospodine predsjedniče, zastupnici i članovi odbora za ekonomske i monetarne poslove, Bugarska je već 11 godina članica Europske unije, a u sljedećih šest mjeseci će predsjedavati Vijećem Europske unije. To je politički centar postupka donošenja odluka. Mene je zapala odgovornost da vam predstavim prioritete bugarskog predsjedništva u području Vijeća za ekonomske i financijske poslove. Naš današnji sastanak je važan imajući u vidu ambicije za uspostavom konstruktivnog dijaloga e, koje su definirane ugovorima te poboljšanje institucionalne interakcije između e, vijeća i parlamenta. Europska unija uživa razdoblje stabilnog gospodarskog rasta koji prate bolji uvjeti na tržištu rada i povoljni uvjeti financiranja. Istovremeno smo svjedoci i velikih izazova. Vjerujem da zahvaljujući odgovornom pristupu i umjerenim političkim ambicijama možemo prevladati spomenute izazove te osigurati sveopću financijsku stabilnost i postići cilj dugoročnog gospodarskog rasta. Želim vam pružiti jamstva da ćemo tijekom bugarskog predsjedništva nastaviti raditi na produbljivanju ekonomske i monetarne unije, te da ćemo usmjeriti svoje napore na niz ključnih područja. Dovršetak bankarske unije, rad na uniji tržišta kapitala, poticanje rasprave o fiskalnom okviru i fiskalnim pravilima, te ćemo raditi na stvaranju fiskalnog kapaciteta. Imaćemo također i razmjenu mišljenja o budućnosti Europskog stabilizacijskog mehanizma. Naš će glavni prioritet biti osnaživanje bankarske unije. Namjeravamo produbiti i proširiti putokaz i dodati konkretne mjere za smanjenje i raspodjelu rizika. Također ćemo održati raspravu o zaštitnom mehanizmu bankarske unije. Tu bi i Europski stabilizacijski mehanizam potencijalno mogao odigrati važnu ulogu. Još jedno ključno pitanje za institucije i europske građane je fiskalni okvir za Evropsku uniju. Vijeće treba nastaviti rad na simplifikaciji provedbi fiskalnih pravila te započeti raspravu o prenošenju ugovora o stabilnosti i koordinaciji i upravljanju u zakonodavstvo Europske unije. U lipnju će Europsko vijeće usvojiti širi putokaz za produbljivanje ekonomske i monetarne unije. Uvjereni smo da je najnoviji paket mjera za ekonomsku i monetarnu uniju Europske komisije vrijedan doprinos posebno dugoročno gledano. Dame i gospodo, bugarsko predsjedništvo će raditi na glatkoj provedbi ciklusa koordinacije ekonomskih politika u 2018. godini, riječ je o europskom semestru. Jučer je vijeće usvojilo zaključke o godišnjem pregledu rasta i izvješću mehanizma za upozoravanje. Te je odobrilo preporuke za europodručje. Bugarsko predsjedništvo namjerava e, provesti jednu tematsku raspravu među ministrama financija u ožujku 2018. godine s posebnim naglaskom na preporuke za 2017. godinu i povećanje produktivnosti rada. Ovaj proces će završiti e, postupkom odobrenja u Vijeću, Europskom vijeću e, u lipnju paketa preporuka za pojedine zemlje za 2018. i 2019. godinu, a time će se potaknuti strukturne reforme i investicije u Europskoj uniji. Dok budemo razgovarali o budućnosti Europske unije, postavit će se pitanje e, izgradnje financijske unije i okvira za dovršetak ekonomske i monetarne unije. To je i jedan od važnih prioriteta u izvješću petorice predsjednika iz lipnja 2015. godine te E, iz dokumenta za razmatranje Europske komisije o budućnosti Europe do 2025. godine. Kao što sam već spomenuo, jedan od naših aktualnih prioriteta kako Europske unije, tako i bugarskog predsjedništva, ide u smjeru smanjenja rizika u bankarskom sustavu. Zakonodavni prijedlozi komisije iz studenog 2016. godine sastavni su dio naših mjera za smanjenje rizika. Estonsko predsjedništvo je učinilo značajne pomake u tom području, a bugarsko predsjedništvo želi što prije postići uravnotežen kompromis vezano za ova pitanja. Očekujemo da ćemo uskoro započeti raspravu s parlamentom u ovom području. E, neophodno je postići napredak u ovom e, dijelu rada, budući da je to potrebno za sve evropske građane koji se koriste bankovnim uslugama. Bugarsko predsjedništvo će nastojati postići napredak na tehničkoj razini kada je riječ o zakonodavnom prijedlogu o Europskom sustavu osiguranja depozita. Što se tiče e, putoka za zadovršetak bankarske unije, e, dakle sukladno tom dokumentu iz lipnja 2016. godine, počet će politička rasprava o osmišljavanju Europskog sustava osiguranja depozita. Trenutno e, samo države članice europodručja e, sudjeluju u bankarskoj uniji, međutim vrata su otvorena i ostalim članicama Europske unije. I na kraju bugarsko predsjedništvo će rastaviti raditi na izgradnji unije tržišta kapitala sukladno ažuriranom srednjoročnom planu. E, s ciljem povećanja udjela učinkovitosti nebankarskog financijskog tržišta. Mi ćemo nastaviti sa raspravama o zakonodavnim prijedlozima, o obvezama poravnanja i izvješćivanja o izvedenicama te uspostavi okvira za oporavak i sanaciju središnjih protustrana te e, nadzora. Dame i gospodo, mi ćemo nastaviti rad na zakonodavnom prijedlogu vezano uz uspostavu pan-europskog mirovinskog proizvoda i nadamo se da ćemo ostići, postići maksimalni napredak e, u vezi sa ovim zakonodavnim prijedlogom te da ćemo započeti raspravu o reviziji Europskog sustava financijskog nadzora i uvesti novi bonitetni režim za investicijske tvrtke. Što se tiče pregovaračkog mandata e, koji je postignut e, u prosincu 2017. godine vezano s prvu reviziju uredbe o infrastrukturi europskog tržišta, a što pokriva i tehničke amandmane za e, olakšanje poravnanja izvješća i zahtjeva o izvješćivanju mi smo spremni započeti pregovore sa Europskim parlamentom nakon e, što parlament odobri izvješće sa amandmanima. Još jedno važno područje za europske građane je oporezivanje poduzeća zakonodavni prijedlozi i radni program Europske komisije te globalni konteksti politički prioriteti naše zemlje i kao predsjedništvo Europskom unijom <coughs> usredotočit će se na sljedeće prioritete, promicanje investicija, osiguranje održivog gospodarskog rasta i pravedno tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu kroz e, pravedno i učinkovito oporezivanje dobiti poduzeća e, koja se generira u Europskoj uniji. Također ćemo raditi na sprečavanju agresivnog poreznog planiranja i povećanju transparentnosti u području poreza. Još jedan od naših prioriteta je e, jedinstveno područje PDV-a što se tiče prekogranične trgovine robom u državama članicama te korištenje učinkovitih instrumenata za integrirano upravljanje PDV-om uz poboljšanu administrativnu suradnju među e, poreznim upravama državama članicama u suzbijanju prijevara e, vezanih uz PDV. Na tehničkoj razini e, nam je također e, važno oporezivanje digitalnog gospodarstva i mogu vam pružiti jamstva da nakon izrade zakonodavnog prijedloga komisije početkom 2018. godine nastojimo što brže postići napredak. Isto tako želimo izraditi opći pristup e, direktivi o upravnoj suradnji vezano za automatsku razmjenu podataka što se tiče prekograničnih e, aranžmana e, i to na sastanku Ekofina u ožujku ove godine. Zajednički popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija također će biti jedan od naših ključnih prioriteta. Radit ćemo na svim pitanjima vezanima uz zajednički popis Europske unije sukladno međunarodnim standardima, dame i gospodo. Ja sam vam predstavio glavne prioritete bugarskog predsjedništva. E, ključ za njihov uspjeh e, ovisi o e, plodnoj komunikaciji između parlamenta i vijeća. Ja sam uvjeren da je uloga koju ima Europski parlament u ovome procesu velika, budući da je to jedina institucija u kojoj se nalaze zastupnici koji su izabrali europski građani. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam na vašem vrlo dobrom komprimiranom izlaganju kao i na vašim riječima o Europskom parlamentu. Prvi govornik je Burkhard Balc. Hvala lijepo, gospodine ministre. Dobrodošli na sastanak odbora Ekon. Lijepo da ste s nama. Evo odmah na početku želim vama osobno, ali i vašoj zemlji poželiti sve najbolje i puno uspjeha tijekom predsjedanja u prvom semestru 2018. Dva pitanja bi tu bila s moje strane. Prvo, Možete li nam malo objasniti kako kanite e, poduprijeti tijekom svog predsjedanja pregovore o Brexitu sa Britanijom, posebno na našem području, a to je područje financijske politike. I koje prioritete namjeravate tu odrediti? Druga stvar koja me zanima je sljedeće. Prije nekoliko dana smo čuli najave premijera Bašek, da vaša zemlja kani pristupiti eurozoni. Brojke koje ste pokazali i koje smo mi vidjeli vrlo su impresivne. Međutim, postoje i neke zadrške i neke dvojbe u to, jer čini nam se da još treba ponešto odraditi. Povjerenik Moskovici je recimo rekao da bi se trebala povećati produktivnost u vašoj državi kao i da se inozemne investicije trebaju pojačati i bolje privući, a zatim neki su rekli da bi trebalo više učiniti na području borbe protiv korupcije. Možete li nam tu dati malo pregled o tome što planirate konkretno poduzeti, koje su konkretne mjere koje ćete vi iz bugarske strane provesti? Hvala. Evo ministre, odmah na odgovor. Hvala na pitanjima. Počet ću obrnutim redoslijedom. Jer se osjećam nekako ugodnije kad govorim o stanju u Bugarskoj trenutno. Naravno, za nas su eurozona i Schengen prilika za daljnju integraciju Bugarske u strukture Europske unije. Postoje neke sumnje da pokušavamo tu prikupiti na jeftini način dividende od pristupa ali vjerujte mi, postoje vrlo službeni podaci u Eurostatu koji govore o tome da smo mi država koja poštuje financijska pravila. Lekcije koje smo naučili s početka tranzicije iz socijalizma u novi poredak u Bugarskoj s početka 90 su nas naučile i pokazale nam da moramo primijeniti puno žešću disciplinu i strože se toga pridržavati. Što da vam kažem da već 20 godina imamo vrlo strog e, valutni režim i mi smo čvrsto vezani uz euro s bugarskom e, valutom. 97. kad smo to uveli, mi smo prvo se vezali za njemačku marku, a nakon toga kada je kada je njemačka marka ukinuta i uveden je euro, onda je lev kao bugarska nacionalna valuta vezan za euro. I tako je to već 20 godina. A stop kurs zamjene je 1,9553 točno i to je kurs isti taj kurs po kojem je njemačka marka mijenjana u euro. Naravno, bugarsku državu se smatra manje konkurentnom. Ali to i nije baš tako, jer naša središnja banka nema nikakvih ovlasti za izdavanje, kao ni Europska središnja banka. Dakle, mi smo zapravo dio eurozone, kao dio stranog tijela, ali mi smo izravno vezani za euro i prema tome pod izravnim učincima i posljedicama svega što se u eurozoni događa i svih mjera koje provodi Europska središnja banka. Nije baš sasvim jasno šta treba prvo posud, treba postići. Da li trebamo postići dovoljnu konvergentnost pa onda pristupiti eurozoni ili bi trebali članice eurozone imati više povjerenja u našu ekonomiju i onda promovirati strane investicije u našu zemlju i na taj način poticati konvergentnost. Jedna od najuspješnijih politika koje Europska unija imala je bila politika kohezije. A Bugarska pristup e, eurozoni, iako se mi zapravo ne žurimo u Pri tome, iako imamo gotovu strategiju, mi govorimo o sudjelovanju u svim mehanizmima eurozone, ali kažem, da se vratimo na početak, upravo taj naš pristup eurozoni bi se moglo sagledavati kao dio kohezijske politike. I osim toga mi ne predstavljamo rizik za europsku monetarnu politiku, prvo suprotno. Vi nedvojbeno znate da Bugarska ima treći najmanji dug vanjski naš višak je otprilike iznosi 1% BDP-a. Dakle, što se tiče s dakle ovog, dakle s aspekta fiskalnog aspekta mi smo zapravo jedan više manje pozitivan primjer, a nikako ne negativan. Hvala sada zastupnik Fernandez. A nema ga Alfred Sand onda. Hvala. Dobrodošli ministre i puno sreće i uspjeha. Najnovija procjena ekonomske situacije pokazuje da je stanje u Europskoj uniji i eurozoni postaje sve stabilnija diljem zemalja. S obzirom na to poboljšanje, da koristimo sad argumente štednje i zapravo smanjenje mjesta radnih sa srednju klasu, i povećanje profitabilnosti korporacija. Dakle, pa onda nas zanima da u tom kontekstu nije li vrijeme da se ide na 5% povećanja minimalne plaće. To bi ujedno i zapravo izjednačilo sve ove mjere koje su poduzete za pojačanje tržišnog konkurentnosti. Dakle, takva mjera bi bila vrlo razumna, mi mislimo, i da li tu postoje nekakve pomoći ako bi to bilo uspješno za europski pothvat mislimo da bi, ne bi li to bilo bolje za sve građane Europske unije. I još nešto. Na kraju ovog mandata nas zanima što vi mislite o našoj kohezijskoj politici i deficitu i kako ćete i kako mislite postići veće približavanje gospodarstava u središnjoj i zapadnoj Europi sa gospodarstvima na istoku Europske unije. Da, zanimljivo i ozbiljna pitanja. Doista, hvala vam na tim pitanjima. Mogli bi s danima raspravljati o tome. A sada da počnemo sa ovim mjerama štednje i rezovima. Mislim da su trenutna financijska pravila vrlo, vrlo komplicirana. O njima bi se trebalo raspravljati na razini vijeća i sasvim sigurno bi ih trebalo simplificirati. Sad javni izdaci. Oni mogu stvoriti dodanu vrijednost, ali to je onda pitanje učinkovitosti. A sad moramo razmisliti o sljedećem. Da li postoje troškovi koji ne moraju nužno ići na račun nacionalnog proračuna. Jer vidite, prosječna zaduženost je relativno visoka u cijeloj Uniji. I mislimo da će se taj dug protegnuti na idućih 7-8 generacija, što nije nužno pošteno. Ni fair. Zaduženost zbog povećanja javnih troškova, javnih izdavanja, nije ni u kom slučaju dio naših dugoročnih ciljeva naše bugarske politike. Što se tiče vremena i rokova za rast, to je sve dobro, to smo dobro odradili, mislim da možemo lakše disati. I što se, kao i što se tiče ove povoljne situacije koju trenutno imamo, možemo puno lakše disati u eurozoni i cijeloj Europskoj uniji. Međutim, što se tiče tog oporavka moramo misliti i na ciklična promjene i konjunkture i moguće nove krize jer svi znamo da se ekonomija odvija u ciklusima. Prema tome kad smo u dobrim vremenima kao sada moramo misliti unaprijed na ona loša vremena koja će ciklično uslijediti. A sad što se tiče fiskalne politike, stabilnosti da vam i BDP-a, da vam dam bugarski primjer. Kad smo se mi pridružili Europskoj uniji prije više od deset godina imali smo prosječni BDP manji za 25%, ali zahvaljujući solidarnosti iz prosječna razina 2016. je bila 40%. Dakle, mi smo sa jedne trećine preši na jednu polovinu prosječnog BDP-a po glavi stanovnika u Europskoj uniji, što mislimo da je veliki napredak i to govori da je naše članstvo u Europskoj uniji bila stvarno jedna uspješna priča. Od 200 nešto posto koliko smo iznosili naš prosječni BDP na polovinu skoro. A sad što se ostalog tiče, Prema nacionalnim tradicijama i političkim afilijacijama i našim usmjerenostima, Naravno, razlikuju se i politički programi, ali mislim da povećanje proračuna zbog povećanja javnih izdataka neće e, biti nikom od koristi, niti je svrsishodno rješenje, niti mi tome težimo. Hvala, Kate Swinburne. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što nam se se pridružili danas ujutro. Mene sad zanima nešto u vezi konzistentnosti propisa koje imamo u Europskoj uniji. Trenutno se imate tri dosija koji se bave tim stvarima. I kao što ste uvodno rekli, prije imate recimo uredbu o europskim tržištima, o saniranju banaka, to su ono s čim se bavite. Sad, s obzirom da sam suizvjestiteljica upravo kod ovog dosjea o sanaciji i oporavku banaka, znam da ako se donese recimo odluka o dijelu nekog dosjea, to neće prejudicirati odluke o nekim možda i relevantnim dosjejima. Sad kako mislite da ćete među tim povezanim dosjejima osigurati konzistentnost? A drugo, to je samo po sebi teško. Ako dodate k tome još i pitanje Brexita, stvari postaju jako komplicirane. Kako će bugarsko predsjedništvo onda osigurati da bilo koja akcija koja se poduzme na tim legislativnim e, neće prejudicirati rasprave o budućim evropsko-britanskim odnosima u okviru Brexitovih pregovora. Pogotovo kad govorite o recimo e, uredbama koje se odnose i na treće zemlje, kako mislite tu konzistentnost osigurati, e, pogotovo s obzirom na Brexit? Kako će se to odraziti onda ako Evropska unija ovdje donese parcijalne odluke, kako će se kasnije odraziti na odnos sa Britanijom? Evo, stigli smo do Brexita. Kao prvo da istaknemo da je to jedna zaista žaljenje vrijedna odluka i ja duboko žalim što su građani Britanije grasali kako jesu. Jer sam uvjeren da je Evropska unija osigurava kao prvo mir na čitavom kontinentu a drugo podjele u trenutnom ekonomiji nije dobra ideja jer će mali postati slabiji a veći ne samo sve jači velike ekonomije glede ovih dosjea koje ste vi spomenuli mi na njih gledamo kao na jedan paket naši stručnjaci rade na njima paralelno pregovori o prijedlozima za e, dakle uredbama o rješavanju središnjih drugih stranaka i zatim e, o strukturi tržišta. To sve ide i radi se na tome paralelno radnim skupinama vijeća i to na temelju onog što su sve Estonci ostvarili i na bazi njihovih uspjeha mislim da ćemo i mi imati e, dosta uspjeha kod e, okvira za oporavak i sanaciju središnjih ugovornih stranaka i to unutar e, okvira uredbe o restrukturiranju europskog tržišta. Tu sam, tu sam umjeren optimist. Fokus je pritom na nadzoru trećih strana u prosincu. Za vrijeme estonskog predsjedanja došli smo do sporazuma o mandatu za pregovore o Emiru i sad smo spremni otvoriti raspravu, odnosno razgovore i trijalog s parlamentom čim e, parlament bude isto sa svoje strane spreman. Hvala lijepo. Gospodin Klins. Hvala. Dobrodošli k nama u odbor. Europska unija trenutno što se tiče novih tehnologija prilično zaostaje za SAD-om. Evo, mislim tu prvenstveno na internet, digitalizaciju, etc. I našu poziciju najvećeg gospodarskog prostora na svijetu moći ćemo zadržati samo ako nadoknadimo te zaostajanje ili u nekim područjima recimo e-mobilnost primjerice preuzmemo vodstvo. Ja u toku vašeg uvodnog izlaganja nisam čuo ni riječi o tome, pa nas zanima da li ćete dati neke prijedloge tijekom predsjedanja kako možemo na tim sektorima i mjerama napredovati i te zaostatke nadoknaditi. Druga stvar koja me zanima, Brexit će dovesti do toga da Europska unija dobiva manje novaca u svoj proračun jer je Britanija veliki neto uplatitelj, ali s druge strane će imati više izdataka i to ne samo zbog izdataka u istraživanje i razvoj nego i zbog izda, i velikih investicija u energetiku, energetsku tranziciju, pitanje borbe protiv terorizma, migracije i tako dalje. Nije li to onda trenutak da E, kažemo da se podjela nadležnosti i zadaća između Europske unije i zemalja članica treba kritično revidirati. Dakle, ključna riječ supsidijarnost. Dakle, da od onih naših mana pokušamo pretvoriti ih u vrline, da s manje novaca možemo svejedno izaći na kraj, na kraju krajeva. Treća stvar koja me zanima, čuli smo da mnoga manja i srednja poduzeća, pogotovo iz Grčke, pobjeg da su pobjegla iz Grčke u Bugarsku, mm, vjerojatno iz poreznih razloga. Da li je taj proces obustavljen ili se i nastavlja? I zatim ili biste mogli zamisliti da sad kad se Grčka nalazi ipak u fazi oporavka, da se ti gubici, jer to su jasno gospodarski gubici za Grčku, da će oni prestati i da će poduzeća ostati u Grčkoj. Hvala. Hvala na zanimljivim pitanjima. Da, vijeće Ekofina, Eko ne može zapravo temu umjetne inteligencije odrediti kao prioritet. Međutim, čeg se ja sjećam? Sjećam se još e, uvijek one uspješne priče s njem kad je njemačka vlada odlučila objediniti svoje snage s francuskom vladom i drugim europskim zemljama i lansirati poseban projekt namijenjen koji je zapravo dovodio u pitanje nadmoć ovih apsolutno superiornih američkih korporacija. Pa onda mislim da imamo različitih mogućnosti i tehnologija da krenemo i dalje tim putem. Vi znate da je Europa prije deset godina bila predvodnica u novim tehnologijama. Sjećamo se svih onih invencija dakle svih onih inovativnih rješenja, patenata i pronalazaka s kojima smo vodili. Vremena se mijenjaju, sada drugi predvode. Međutim, za nas je na Ekofinu prioritet oporezivanje digitalnog gospodarstva. To je naš prioritet. Pitanje oporezivanja je zaista veliki prioritet za naše predsjedanje. I moramo se napregnuti svi skupa da vidimo kako ćemo oporezivati multinacionalne korporacije i to oporezivati njihova iz područja digitalne ekonomije. Jel? Dakle, to je onaj naš veliki, veliki zalogaj koji moramo svladati kako bi oni recimo profiti dobiti koji su nastale u Europi, one novce koji su ovdje zaradili u Europi, ti pogotovo digitalni multinacionalni <laughs> divovi, tu i oporezi, oporezovali u Europi. Imamo zaključke vijeća od 5. prosinca 2017. i očekujemo prijedloge komisije kao i OECD-ovo izvješće o tome i očekujemo da stignu u ožujku 2018. do nas, do naših ministara Ekofina. I odmah, nakon što dobijemo njihove prijedloge, ćemo i održati sljedeći e- onaj ekofinu. A sad pitanje internetskih publikacija, digitalnih publikacija i knjiga i pitanje je problem oporezivanja digitalnih tiskotina. To je nešto o čemu smo isto raspravljali, ali je to jedna vrlo složena tema i ne mogu se sve zemlje članice tu nikako dogovoriti, zato je došlo do blokade upravo 2017. u raspravama o toj temi. Zatim još ovo pitanje relokacije, dakle iseljavanja poduzeća iz Grčke u Bugarsku. Mislim da je to malo pretjerano, nema nikakvih posebnih tu učinaka po Bugarskoj i bugarsku ekonomiju, nije bilo tako masovnog iseljavanja poduzeća. Naravno, mi u Bugarskoj pokušavamo stvariti jedan pravedan sustav oporezivanja u smislu poreznih stopa a naravno da s druge strane pozdravljamo toplo e, oporavak financijski Grčke i mislim da nije bilo nikakvih posebnih financijskih e, potresa niti pomaka u tom odnosu niti se to posebno odrazilo dakle nije to neki problem to iseljavanje poduzeća hvala lijepo mi smo zapravo na vrijeme počeli, tako da se nadam da će svi koji su se javili za riječ i dobiti riječ. Pa stoga pozivam sve da se drže novih ovih e, vremenskih rokova od dvije minute za pitanje, tri minute za odgovor ministru. Hvala, a sada Dimitrios Papandi Hvala. Evo, vama i ministru, vama gospodine ministre, srdečna dobrodošlica i želimo vama i vašoj zemlji puno, puno uspjeha tijekom vašeg predsjedanja. Inače, hvala vam na ovim pozitivnim ocjenama gospodarskog stanja u mojoj zemlji, da smo se dakle financijski već dosta oporavili. A sad sljedeće me zanima. Jučer ste na Ekofinu vi kao prioritet naveli stup socijalnih temeljnih prava a tu su već i donesene različite odluke e, u vezi s tim i u Göteborgu. E sad me zanima koje konkretne inicijative i korake vi planirate unutar kojih rokova da bi proveli i to u e, etabliranje socijalnog stupa temeljnih prava. Sljedeća stvar je, sami ste rekli da je jedan od važnijih vaših prioriteta vašeg predsjedanja dovršenje bankarske unije sa dovršetkom plana sustava za osiguranje depozita u Europskoj I rekli ste da će se poduzeti i čitav niz mjera kako bi se smanjile rizici i uvešće se jedan jedinstveni backstop. Dakle, mene zanima kako vi procjenjujete da ćete s time napredovati kakvi su vaši rokovi koji vam recimo su pred očima koje mislite ostvariti jer to je već dugo blokirano vijeće. Sljedeća stvar je, mene zanima s obzirom na Brexit, kako vi procjenjujete to što je predloženo da postoje nove sredstva iz vlastitih izvora u zajedničkom europskom proračunu. Naime, doista znamo, što je činjenica, da će se morati posebno u socijalnom regionalnom kontekstu izvršiti različita drastična rezanja i uštede. Pa me onda zanima kako mislite da će taj proračun po vama funkcionirati, ako nakon što Britanci prestanu uplaćivati, a de facto će se morati jako puno sredstva iz nekih vlastitih izvora predvidjeti dodatnih. Dakle, višegodišnji financijski okvir je očito jedna vrlo bolna i osjetljiva stvar u svim raspravama, pogotovo u kontekstu Brexita. ali mislim da se pritom jednostavno ne fokusiramo na prave stvari. Mi moramo znati koji su instrumenti kojima raspolažemo, koje su politike, a onda trebamo dati tek sadržaj tim politikama. Evo recimo, u Ožujku ćemo u Sofiji održati visoko rangirani sastanak posvećen upravo o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. I ne mislim da će države biti voljne ustanoviti više instrumenata, dakle drugim riječima više novaca izdvojiti da se ti manjci i rupe u proračunu krpaju. E, mislim da jednostavno nećemo moći povećati uplate neto uplatitelja. A s druge strane znamo da postoji strah da se ne bi zajednička poljoprivredna politika tu rezala i srezivala i oni su već počeli dokazivati koliko je to nemoguće i tako dalje. Mislimo da će biti teška rasprava pred nama. Čekamo na prijedloge komisije s njihove strane, ali u svakom slučaju novi proračun višegodišnji ćete vi usvajati, vaš dom. Dakle, Europski parlament je taj koji na kraju to mora usvojiti i ratificirati. Ali ako se to bude odgađalo i odgađalo da bi se konačna ratifikacija izvršila nakon novih izbora za novi saziv parlamenta, to isto neće biti dobro jer će stvar biti još puno teža i puno kompliciranija. To moram već sad upozoriti. Što se tiče jačanja ekonomske i monetarne unije, mi apsolutno podržavamo sve što je do sada učinjeno i nastavili smo sa vrlo plodonosnim raspravama o tom komisijenom paketu koji mislim da je posebno u dugoročnoj perspektivi vrlo, vrlo pozitivan. Vijeće je raspravljalo o tome nakon tijekom svog zadnjeg sastanka i stalno smo u kontaktu sa članicama eurozone i nadležnim ministrima kako bi osigurali maksimalnu koordiniranost, pogotovo glede ovog smanjenja rizika i podjele rizika. Veće zemlje članice, neke od njih bi volile da se krene u akciju a tek kad se smanji dovoljno na smanjenju rizika, a tek kad se on dovoljno smanji, onda bi išli tek na onaj drugi dio djelatnosti naših usmjerenih akcija, a to je podjela rizika, ali vidjet ćemo šta će biti. Hvala Ernest Urtasun. Hvala vam gospodine ministre. Mi en los Moj klub je naročito zabrinut zbog toga što u posljednjih nekoliko mjeseci je došlo do zastoja o radu na bankovnoj rezoluciji i sada se ponovno koriste javna sredstva za spašavanje banaka. Dakle, u kontekstu smanjenja rizika, što ste vi naveli kao jedan od prioriteta, pitanje novih nedavnih prepreka koje su se pojavile po pitanju sanacije i spašavanja je nešto s čime ste se pozabavili ili hoćete li se time pozabaviti. Zatim u dokumentima predsjedništva koje ste spomenuli ne nalazimo prijedlog reforme direktive o preporukama po zemljama. Dakle, ne predviđate da će se napredovati po tom pitanju u sljedećih nekoliko mjeseci ili želite li uopće raditi na unapređenju rada na ovom predmetu? I još jedno pitanje, odnosno e, takozvani crni popis e, poreznih oaza. Mnogi od nas ne slažu se sa odlukom koju je jučer Ekofin donio i to iz jednostavnog razloga, odnosno nemamo podataka prema kojima su neka područja brisana sa popisa što je učinjeno jučer. Dakle, zanima me hoćete li vi kao predsjedništvo smatrati da se dokumenti sukladno kojima se brišu neki neke porezne oaze sa tog popisa trebaju objaviti ili ne. Dakle, jedna takva odluka koja nije opravdana niti u očima parlamenta zapravo izaziva veliku zabrinutost i mene zanima što vi mislite o tome. Hvala. U potpunosti se slažem s mišljenjem da nam treba više transparentnosti kada je riječ o uvrštenju nekih zemalja na taj popis ili brisanju nekih zemalja s popisa na temelju njihove spremnosti na suradnju ili ne i to mora biti dostupno javnosti kako bi uživalo vjerodostojnost. Jučer sam rekao da nam ne bi naškodilo kada bi zemlje koje su izbrisane s popisa bile objavljene. No, način na koji se komunikacija odvijala prednjeva da trebamo zatražiti njihov prethodni pristanak, jer inače bi moglo doći do diplomatskih eh, problema u odnosima između zemalja članica i ovih poreznih jurisdikcija koje nisu spremne na suradnju. Ono što vam mogu reći jest da skupina na visokoj razini vijeća izbliza prati kretanja u zemljama koja su izbrisane s popisa i naravno pridržavamo pravo da ako te ne e, ispune svoje obveze da ih u svakom trenutku vratimo na taj crni popis e, zemalja koje ne surađuju. Činjenica da uopće vodimo ovu raspravu pokazuje da je odluka vijeća dobra. One zemlje koje su uvrštene na popis su vrlo brzo se obvezale na suradnju. To pokazuje da je naša inicijativa bila ispravna. Zatim, preporuke po zemljama i treće zemlje. Bugarsko predsjedništvo će nastaviti sa radom na tehničkim aspektima koji je zabilježio značajan napredak tijekom prethodnih predsjedništava, a treba nam naravno više vremena kako bismo razjasnili svoj položaj. Pravna služba je izradila mišljenje sukladno kojem pravna osnova treba biti članak 15. ugovora, dok komisija smatra da bi pravna osnova trebala biti članak 50. stavak 1. No za sada o tome nema konsenzusa u vijeću. Hvala, gospodin Coburn. Hvala gospodine predsjedniče. 2007. godine Bugarska je htjela pristupiti europodručju, ali nije ispunila kriterije. Dakle, ne možete sada birati smenija ako želite se priključiti europodručju i dakle trebaju nam e, rješavanja različitih problema, dakle pitanja stabilnosti i e, višegodišnjeg financijskog okvira, paket e, rasta i tako dalje zatim e, proračunski kapacitet e, europodručja. Evo, sve bi to uništilo vašu konkurentnost, ne biste bili jednako konkurentni kao i mi. Mislim e, da imate sada 10% stopu poreza na dobit i također na dohodak u Bugarskoj, što je doista fantastično. Zašto to želite promijeniti? Nije mi jasno. I osim toga vidite da Europska unija želi e, povezati CCTB sa e, poreznim stopama, e, odnosno sa minimalnom poreznom stopom i to bi uništilo vašu konkurentnu prednost. To možda ne bi bilo povoljno za, građane. dakle, Londonski City je banka Europe i sada se kažnjava zato jer bi to možda otežalo život sumnjivim talijanskim bankama od kojih su mnoge na rubu stečaja. Tako da bi se to povezalo sa europodručjem e, koje bi moglo zabilježiti pad uslijed toga, što bi bila velika katastrofa. Dakle, ne znam kako bismo mogli izbjeći jednu krizu jednako onoj 1929. godine, no treba ipak nastojati. Kada je riječ o mirovinama, dakle, ne znam e, što se događa sa e, njima, dakle ne znam kakav će biti ishod svega toga. NATO ensures peace on the continent, EU. E Europska unija želi potkopati cijeli sustav. Nedavni upadi Europske unije u Ukrajinu su nas doveli do ruba rata s Rusijom. Morat ću sada primijeniti strogo rok od dvije minute, tako da vas molim da ga više ne prekoračujete. Izvolite, ministre. Razumijem ono što želite reći. Ja potpuno podržavam Europsku uniju i smatram da je Brexit tužan ishod svega, no evo, tako nam je pao grah. I tako je odlučilo biračko tijelo u, Ujedinjenoj kraljevini. Naš slogan jest jedinstveni smo snažni, dakle, stanje u svjetskom gospodarstvu znači da će oni već biti jači i da ćemo, e, ako budemo se podijelili, biti slabiji. Samo će vrijeme pokazati imamo li pravo u tome ili ne. No, CCTB ne znači usklačivanje porezne stope. Mi imamo vrlo veliki raspon e, poreznih osnovica i možemo vrlo lako povesti raspravu o tome kako treba ustrojiti poreznu osnovicu, mislim da smo ovdje ostvarili određeni napredak. I da će to omogućiti pravedno oporezivanje, a također i smanjenje konkurencije po pitanju oporezivanja, što će pripomoći Europskoj uniji. Nas zapravo e, mi samo bilježimo pozitivna iskustva iz e, članstva u Europskoj uniji, tako da ne dijelimo vaše zabrinutosti. Ja imam vrlo dobre suradnike i e, znamo da nije u opasnosti financijska situacija Bugarske. Ne vidim nikakav razlog za ovako vaše stajalište. a moje obveze u Briselu neće ni na koji način našetiti financijskom stanju u Bugarskoj. Hvala lijepo. Evo, gospodine ministre, želim vam puno, puno uspjeha u vašem predsjedanju. A inače, mislim da nije nevažno što sam ja, inače kao strijanka ovdje zastupnica u parlamentu, ali mi Austrija imamo u drugom semestru ove godine nastavljamo i preuzimamo od vas predsjedništva. Pa prema tome mi smo posebno zainteresirani i motivirani da vam želimo puno uspjeha jer onda će nama biti lakše. Ali dakle idemo sad na ono što nas zanima. To su recimo borba protiv e, izbjegavanja plaćanja e, poreza i zatim bolja suradnja na u upravnim predmetima na području PDV-a i općenito poreznih prevara i općenito bolja razmjena informacija i vidimo da ste vi išli nam kao što ste nam sami rekli na harmonizaciju mnogih dosjeja CCTP i tako dalje i uglavnom Bugarska je ima jedan jako povoljnu poreznu stopu 10% sami ste rekli sad nas zanima kako kanite e, postupati da ostanete vjerodostojni kad se budete bavili tim prioritetima borbom protiv neplaćanja poreza, a imate takvu povoljnu stopu. A zatim drugo što me zanima je ovo vaš pristup eurozoni. Sami ste rekli da će se vaša zemlja uskoro podnositi zahtjev za pristup eurozoni. Vaši makroekonomski podaci su impresivni. Imate, sami ste rekli, imate višak proračunski, imate enormne stope e, rasta od gotovo 4%, treći ste zapravo po malo zaduženosti, ali imate jako niski prosjek BDP-a po glavi stanovnika. Ispod polovine prosjeka Europske unije. Pa me sad zanima kako ćete postupati da dobijete u vijeću većinu za vas u smislu izjednačavanja e, standarda životnog, borbe protiv korupcije i ostalog, što nije baš konzistentno s vašim zahtjevom. Po отношение на председателството, искам да ви уверя, че ще оставим достатъчно работа и за австрийското. Što se tiče predsjedništva, prepustit ćemo i vama za cijelo dovoljno posla. U kontaktu smo sa vašim ministrom financija i uspostavili smo vrlo dobar dijalog. U veljači u Beču ćemo održati sastanak e, trojice ministra, odnosno e, Estonije, Bugarske i Austrije i razmotrit ćemo još otvorena pitanja i izazove koji su pred nama i koji su nam zajednički. Kada je riječ e, o poboljšanju životnog standarda, on ovisi o gospodarskom upravljanju, a mi, odnosno naša vlada, se snažno otružimo poboljšati kvalitetu života naših građana. U posljednje tri godine imali smo dvoznamenkasti rast prihoda i to nas je približilo prosječnim europskim prihodima, iako bih htio da se taj proces odvija brže. Mladi Bugari manje odlaze iz Bugarske nego što je to bio prije slučaj. Tako da bismo mi se mogli pohvaliti uspjehom kada bismo osigurali takvu kvalitetu života koja bi privukla ljude u našu zemlju umjesto da oni odlaze. Imamo i drugih europskih e, državljana koji su se preselili u Bugarsku i naša sela su prihvatila mnoge obitelji iz Ujedinjene kraljevine, Austrije i Njemačke, što znači da ti ljudi troše svoje mirovine u Bugarskoj. I Bugarska ima prekrasnu prirodu, a svakako mogu reći da je tamo klima nešto bolja nego ovdje u Briselu. Hvala Dariju Sazati. Hvala. Ministre, dobrodošli na današnji sastanak odbora Ekon i želim vam mnogo sreće u ostvarenju e, vaših ambicija kao predsjednika vijeća Ekofina. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na gubitke koje su zemlje članice Europske unije pretrpjele uslijed prijevara sa PDV-om. Deseci milijardi eura priljeva u javne financije se gube svake godine zbog fiktivnih eh, transakcija koje uključuje europska poduzeća. U Europskom parlamentu pokrenuli smo eh, inicijativu na poticaj Europske komisije za jedan konačan sustav PDV-a. I ja vas želim pitati što mislite do koje će mjere ta inicijativa riješiti pitanje tih gubitaka i u kojoj će mjeri moći suziti prostor za prijevare u vezi sa PDV-om. Namjeravate li poduzeti neke inicijative u cilju suzbijanja takve zlouporabe sustava PDV-a koja nas toliko stoji? Drugo pitanje odnosi se na rezultate rada posebnog istražnog odbora ovdje u parlamentu. Riječ je o istražnom odboru o panamskim dokumentima koji je podnio svoje preporuke parlamentu i parlament je te preporuke usvojio na plenarnoj sjednici, a cilj je preporuka smanjiti prijevare u području poreza i zoporabe u području poreza i također izbjegavanju i u plaćanju poreza. Dakle, namjeravate li raditi dalje na tom eh, predmetu na temelju tih preporuka? Postoje istraživanja prema kojima godišnji gubici u prihodima od PDV-a su jednaki europskom proračunu. Oni iznose 150 milijardi eura. 2015. godine je Bugarska sa Austrijom, Češkom i Mađarskom pokrenula inicijativu u cilju izmjene i dopune direktive o PDV-u. Htjeli smo uvesti obrnuto naplaćivanje za čitav niz proizvoda, no nažalost komisija nije podržala taj prijedlog. Konačan sustav PDV-a bi nam pomogao u rješavanju problema gubitka uslijed neplaćanja PDV-a i nećemo okrivati u pružanju potpore tim naporima. Za nas je to prioritet. Bugarska nije na prvim mjestima ljestvice zemalja koje najviše gube zbog neplaćanja PDV-a, ali mnogi u Europi znamo da iskorištavaju ovu slobodu poslovanja kako bi se nepravedno obogatili na račun drugih odnosno zahvaljujući prijevarama u vezi sa PDV-om. Mi ćemo nastaviti raditi na tehničkoj analizi prijedloga komisije. odnosno nacrtu prijedloga zvane direktive DAXIS, no za sada je preuranjeno govoriti o bilo kakvim rezultatima. Nadam se da ćemo moći ostvariti jedan opći pristup unutar vijeća tijekom naše predsjedavanja. Kada je riječ o administrativnoj suradnji u pitanjima PDV-a, komunikacija komisije je sada na raspravi a predsjedništvo će uložiti napore u postizanje napretka. U slučaju uspjeha podići ćemo upravnu suradnju na višu razinu, ostvarit ćemo suradnju između poreznih uprava. U listopadu 2017. godine komisija je iznijela svoj prijedlog u tom smislu u kojem se iznosi koraci modernizacije sustava PDV-a u cilju zaštite od prijevara i prilagodbe sustava PDV-a digitalnom dobu. Ja čvrsto vjerujem e, u ispravnost jednog konačnog sustava za naplatu PDV-a, što bi znatno smanjilo broj prijevara u vezi sa PDV-om, a siguran sam da će me kolege u vijeću podržati u tome. Hvala. Hvala. Gospodin Fernandez. Lijepi pozdrav svima. E, želim vam mnogo uspjeha u radu vašeg predsjedništva. Nakon izjave puto, nakon objave putoka za dovršetku eurozone iz prosinca, tu se javljaju novi izazovi, zatim tu je prijedlog o stvaranju proračunskog kapaciteta za eurozonu. Mislim da će ovih eh, predstojećih šest mjeseci biti vrlo uzbudljivo. Imam jedno pitanje za vas. Što se tiče dovršetka ekonomske monetarne unije, imam jedno pitanje vezano uz EDIS, sustav osiguranja depozita. Na jednom na, sastanku eh, sa estonskim ministrom Čuli smo o tome što je napravljeno vezano uz e, europski sustav za osiguranje depozita, dakle sve ono što je odrađeno na tehničkoj razini. Rekli ste da će to biti prioritet i vašeg predsjedništva, pa me zanima koja je vaša strategija i na koji način ćete obnoviti razgovore o Edisu i kada očekujete da bi se to moglo podići na političku razinu? prije nego što dođe do političke razine, što namjeravate učiniti na tehničkoj razini i kako ćete pogurati pojedina stališta da se e, postigne napredak u ovom segmentu kako bi se dovršio projekt Bankarske unije? Ние ще положим всички усилия, se се, Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo to postigli. Mi smo se na to i obvezali. Međutim, moram reći da nisam optimist e, i ne mogu reći kada možemo očekivati EDIS u parlamentu. Rasprave koje se vode u vijeću još uvijek su bazične. E, dakle, u tehničkom smislu mi imamo tri razine zaštite, tri stupa. To nam je sve poznato. Međutim, ono što mi ipak daje nadu je činjenica da su države članice sumnjičave jedne prema drugoj. Dakle, postoje razlike između sjevera i juga Europe. Zemlje na jugu Europe e, bih da se najprije smanji rizik, a onda da se ide na raspodjelu rizika. Prioriteti nešto produžim. Biće nam potrebno više vremena za razgovore. Kao što sam rekao, mi ćemo nastaviti rad na tehničkoj razini. Temeljem putokaza iz 2016. godine i e, zaključaka vijeća. No, još jedanput ponavljam da nisam pretjerano veliki optimist. Morat ćemo pričekati da vidimo kakav će biti ishod razgovora na političkoj razini u jednoj od najvećih zemalja Europske unije. Dakle, tek kada se ostvari stabilnost u tom dijelu moći ćemo razgovarati o tom dosjeu. Za sada još nismo spremni. Thank you. Actually, expect, uh, Hvala. Očekivali smo malo agresivniji pristup u svezi s ovim dosijom. Jučerašnja rasprava je bila uglavnom pozitivna, no vidjet ćemo da kako mi moramo odraditi svoj dio posla, jer oba zakonodavna tijela su potrebna da se postigne dogovor. Bedankt ook eh, van mijn kant uit om eh, hier bij ons... Eh, Gospodin Van de Kendelare, hvala gospodine ministre, želim vam dobrodošlicu na našem sastanku i imam jedno pitanje vezano s PDV, imam zapravo nekoliko konkretnih pitanja. Najnoviji prijedlog komisije o različitim stopama smo dobili, dakle svi se slažu da bi bilo bolje da imamo jedinstvenu stopu za određenu kategoriju proizvoda. Komisija je izišla s prijedlogom prema kojem će nacionalne vlasti moći odrediti stopu. E, kao prvo, zanima me jeste li zadovoljni ovim prijedlogom komisije ili pak mislite da bismo trebali imati drugačiji pristup bili bilo bolje da se na razini Europske unije odredi e, za koju će se, na koje će se proizvodi primjenjivati snižena stopa PDV-a. Isto tako, e, htio bih nešto reći o nižoj stopi PDV-a za e-knjige. O tome smo razgovarali tijekom 2017. godine. Kao što znate, taj dosje je blokiran u vijeću.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 usprko sa ovim poteškoćama sada imamo novu vladu u Češkoj i imam još jedno pitanje neki su zabrinuti e, da bi se PDV na e-knjige mogao uvrstiti u opći paket mjera za PDV. Možete li zamčiti da će se PDV na e-knjige izdvojiti iz tog općeg paketa mjera. Hvala mi. E, vodimo neformalne razgovore, e, nastojimo posredovati između Češke i Francuske. Da, u Češkoj sada imamo novu vladu, međutim, e, sadašnji predsjednik vlade je zapravo i izazvao taj nesporazum između ove dvije zemlje vezano uz prijenos porezne obveze. Ne znam hoće li se oni pokazati fleksibilnijima. A što se tiče novog paketa mjera o PDV-u, mogu samo govoriti u svojstvu bugarskog ministra financija. Mi imamo jedinstvenu poreznu stopu za PDV, imamo i izvješće Ernst Young na 250 stranica koje pokazuje da snižena stopa PDV-a za određene proizvode ne dovodi do promjene u potrošačkim cijenama, tako da ja ne podržavam diferenciranu stopu PDV-a, to ne donosi nikakve pogodnosti za potrošača, stvaraju se dodatne administrativne poteškoće. E, da kako to je naša e, nacionalna odluka, mislim da bi fragmentacija e, stopa PDV-a bila beskorisna u društvenom smislu. Mislim da to vrlo brzo iskorištavaju tvrtke, ali pozdravljam inicijativu komisije da se da veći stupanj fleksibilnosti državama članicama. Naime, PDV je glavni izvor prihoda, e, proračunskih prihoda u državama članicama. Prema tome, ovaj dodatni e, prostor za fleksibilnost e, koji predlaže komisija je pozitivan. Što se tiče Bugarske, ja ne namjeravam to iskoristiti, to je uostalom kontinuirana politika koju provodi bugarska vlada već nekoliko godina. Mislim da je sustav PDV-a u Europskoj uniji zastario i mislim da patimo zbog prethodnih loših odluka. No svaka zemlja ima mogućnost e, da se opredili za diferenciranje stopa PDV-a, no mislim da to ne koristi pod krajnjim potrošačima jer tvrtke iskorištavaju sva sniženja u stopama PDV-a. Hvala, Paul uh, uh, uh, Hvala I ja se također radujem suradnji sa bugarskim predsjedništvom. Moje pitanja su vezana uz porez. Sjetio sam se da ne znamo što je sa izvješćivanjem po zemljama Transparentnost u području poreza je od ključne važnosti i mislim da bugarsko predsjedništvo može pomoći da se da ovaj dosje iziđe iz blokade. Što se tiče e, zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit, mislim da parlament to ne doživljava kao tehnički dosje. E, zapravo mi ćemo e, u veljači imati glasovanje tome u odboru Ekon vrlo brzo. To je e, politički vrlo osjetljivo pitanje i pitam se što će i kako će bugarsko predsjedništvo reagirati na e, to političko stajalište Europskog parlamenta. Mi znamo da imamo e, snažnu potporu od nove njemačke koalicije što se tiče zaključka predsjedništva Mislim da je ključno da poguramo ovaj dosje i moramo imati jasnu situaciju o tome koje su opcije povoljne i htio bih još skrenuti vašu pozornost da moramo imati bolju ocjenu poreznih prihoda na razini država članica. A za to je potrebna suradnja između komisije s jedne strane i nacionalnih poreznih uprava. E, komisija to ne može odraditi samostalno, tako da bi mi bilo drago da bugarsko predsjedništvo potakne države članice da odrede svoj dio posla i da podnesu e, dakle e, pouzdane podatke o tom e, o tome pitanju. Ja sam umjereni optimist i nadam se da ćemo ostvariti napredak. E, mi ćemo dovršiti iščitavanje teksta članak po članak i to ćemo dostaviti državama članicama kako bi one mogle odlučiti o tome hoće li e, zajednička konsolidirana porezna osnovica na dobit utjecati na porezne prihode na razini država članica. Slažem se s vama da je ovo pitanje iznimno politizirano s obzirom na strukturu jedinstvenog tržišta. Jedinstvena porezna osnovica mogla bi dati snažan doprinos e, pozitivnom razvoju jedinstvenog tržišta. Što se tiče Bugarske, mi imamo vrlo široku poreznu osnovicu, nema nikakvih unutarnjih e, proturječja kod nas u Bugarskoj. Čim e, zaključimo raspravu o poreznoj osnovici, mi ćemo prijeći na pitanje konsolidacije, dakle to je ovo treće C u nazivu direktive na engleskom jeziku. Ja e, prihvaćam vašu preporuku da budemo da imamo nešto agresivni nastup prema pojedinim državama članicama, odnosno vezano uz njihovu evaluaciju učinka ove mjere na državni proračun. hvala. E, zajedno sa Alanom Lavasurom, ja sam bio u posjetu vašoj zemlji i tamo smo imali vrlo konstruktivne i kvalitetne razgovore sa bugarskim sugovornicima. Naši sugovornici su bili vrlo dobro informirani, no zanima me što ćete učiniti vezano uz stajalište Europskog parlamenta. Mi ćemo o tome glasovati u veljači. Mi ćemo to da kako uzeti u obzir. Poznato nam je e, koja je uloga Europskog parlamenta u svezi s tim dosjeom. Ja podržavam zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu poreza na dobit. Mi ćemo uzeti u obzir vaše stajalište. Hvala vam. Dobili ste dva dobra odgovora, dakle možemo uh, očekivati da će se naše stajalište uzeti u obzir uh, i podržavamo također vašu iskazanu potporu zajedničkoj konsolidiranoj poreznoj osnovici poreza na dobit. Gospodin Majer, ja isto tako pozdravljam vašu potporu CCCTB-u. Međutim, jasno mi je da je tu teško postići dogovor ukoliko bude preteško doći do dogovora, mislite li da bi ojačana suradnja mogla biti rješenje da se e, dakle uvede ta mjera kako bi se mogli ubirati porezi od velikih poduzeća. I jedno više interno pitanje. Ja sam e, surađivao s vašom središnjom bankom i htio bih samo reći da podržavam vašu odluku da uđete u područje. no s obzirom na raspoložive ekonomske podatke vidim da se povećava stopa inflacije i bit teško proći taj kriterij koji se tiče inflacije, koja je vaša strategija i e, kako namjeravate ispuniti kriterije propisane za e, usvajanje eura. Hvala vam na iskazanoj potpori. Naime, mi znamo da temeljem ugovora postoje određene obveze i da sve države članice moraju uvesti euro. osnovni eh, glavno... Da, činjenica je da bilježimo porast eh, stope inflacije, to je zbog operatera u području energetike. Međutim, dugi niz godina imali smo negativnu stopu inflacije, tako da smo zapravo formalno zadovoljili ovaj kriterij. Iz tog razloga i postoji čekaonica za ulazak u europodručje. Mi želimo ući u čekaonicu i ostati tamo dok ne ispunimo sve kriterije. Dakle, mi ne želimo ništa dobiti, odnosno uzimati stvari zdravo za gotovo. Što se tiče zajedničke konsolidirane porezne osnovice poreza na dobit. Neke zemlje žive određene pogodnosti unutar Europske unije. Ja ne bih to nazvao konkurencijom među državama članicama, no ipak neke države članice u povoljnijoj su poziciji i sklonije su brzom uvođenju CCCTB-a. Međutim, usprkos e, zadrškama nekih država članica mislim da možemo stvariti pomake u ovom dosjeu. Nadam se da ćemo uskoro uspjeti usuglasiti tekstove. Kao što znate, odluka u vijeću mora se donijeti jednoglasno, mogla bi se dogoditi situacija da neka država članica blokira čitav proces, no nadam se da ćemo ipak ostvariti napredak i u tom dijelu. Thank you. Luigi Morgano. Hvala, Luigi Morgano. Grazie, presidente, e grazie, signor ministro. Hvala predsjedniče i hvala vam gospodine ministre na dolasku. Moje pitanje odnosi se na dovršenje bankovne unije i gospodarske i monetarne unije. Znamo koji su prijedlozi podneseni, koje je podnio parlament e, i koje je podnio predsjednik Junckera, a također i prijedlozi koje je podnio francuski predsjednik Macron za e, i također i inicijalni sporazum velike koalicije u Njemačkoj i tu ću stati. No u svakom slučaju govori se o velikom sporazumu, sveobuhvatnom političkom sporazumu koji predviđa mehanizme smanjenja rizika i raspodjele rizika i također mehanizme fiskalne odgovornosti i fiskalne solidarnosti. U svojem uvodnom izlaganju vi ste nešto detaljnije rekli o tome, no ipak zanimaju me dodatna pojašnjenja. Prvo, Smatrate li da postoji mogućnost da će se uskoro postići sporazum o ovom takozvanom velikom sporazumu i što bi konkretno trebalo doraditi kako bi se postigao kompromis koji će naići na pozitivan odaziv u svim zemljama članicama i koja smatrate da je u tome uloga bugarska predsjedništva? Naime, pobliže ću to objasniti. Smatrate li da postoje prioritetni i ostvarivi predmeti koje bugarsko predsjedništvo može ostvariti kako bi nas približilo ovom sporazumu o odrušenju gospodarske i monetarne unije i bankovne unije? Hvala. Ние ще предложим... Predložit ćemo vrlo usklađen, fino usklađen e, redoslijedi rokove u vezi sa tim dosijom i ostvarenjem bankarske unije. Naravno da nam treba politički dogovor, politički konsensus, to je jako. Inače nećemo ništa moći postići i neće biti napredka. Mislim da ćemo u sljedećim mjesecima dobiti naravno vladu u Njemačkoj, imat ćemo, to je jasno. I Mislim da će biti više komunikacije među velikim zemljama članicama i vjerujem da će kancelarka Merkel i predsjednik Macron tu zapravo ostvariti velike pomake. Kao bugarski ministar mogu vam samo reći da prije nego što stvarimo dodatne fiskalne kapacitete za eurozonu i prije no što odlučimo da li uopće trebamo imati jednog europskog ministra financija. Moramo prvo napraviti analizu postojećeg stanja i vrlo jasno i precizno procijeniti što imamo, a što treba učiniti. I to kako stojimo s ovim što imamo, kako stojimo u Europi u svim zemljama, da ne bismo slučajno napravili Europu u dvije brzine, Europu podijeljenu i a to se odnosi naravno i europski mehanizam stabilnosti. Zatim ćemo, onda ćemo tek moći vidjeti kako ćemo mijenjati našu arhitekturu institucionalnu. Ono što je za vijeće bitno je da ipak e, uznapreduje prema postizanju zajedničkog stava opće usklađenosti. Zatim mislimo da možemo očekivati napredak kod mehanizma konvergentnosti. E, to su jako dobre inicijative koje je komisija predložila. I da, tu sam pozitivan. Mislimo da čim se vlada u Njemačkoj imenuje i kad se postigne dogovor, da ćemo imati jako dobar start. Startnu poziciju. Hvala. Evo, mislim da možemo zaključiti ovu sjajnu i nada sve plodonosnu razmjenu mišljenja sa bugarskim ministrom koja je bila i vrlo optimistična Naravno i unatoč povećanim odgovornostima mislimo da će ovaj semestar koji je pred nama pod bugarskim predsjedanjem biti vrlo ključan jer i dolazi u ključnom trenutku i mislim da ćemo tu dobro napredovati. Prema tome hvala vam naše predanosti, hvala vam na vašem izlaganju ovdje i obrazlaganju vašeg programa, a mi vam još jedan put želimo u ime cijelog odbora puno puno uspjeha.